Dragi kolege, poštovane dame i gospodo. Odluke koordinatora sa sastanka jučer su podijeljene i ako nema nikakvih primjedaba do danas 12.30 ona će e, biti usvojena. Zatim možemo prijeći na glasovanje. Prvo jedan test. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno i čini mi se da nigdje nemamo viška. Ni u jednoj skupini nema viška, to je dobro. Započnemo sa glasovanjem o ulogu ribarstva, odnosno ulogu e, turizma pri diversifikaciji ribarstva. Naš e, izvjestitelj je gospodin Ujhej, koji danas nije ovdje. Amandman prvi, tko je za? Mislim da nam treba još malo vremena. Amandman prvi, tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman drugi, tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman treći, tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman peti, za? Protiv? Suzdržani odbija se. Oprostite, e, lista za glasovanje poučena je organizirana drugačije nego što vi sad to prozivate. Molim kolege da pređu na drugi popis za glasovanje. E, uloga turizma povezanog sa e, ribarstvom u diverzifikaciji turizma. Nisam želio smetati. Ne, ne, ovo je eh, bila jako dobra primjedba, najvažnija primjedba u toku dana. Hvala, možete nastaviti. Hvala što ste mi dozvolili da nastavim. Kompromis prvi. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis drugi. Za, ne. A, ispričavam se. Dakle, amandman deseti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman deseti za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 13. se ne razmatra. Zatim amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis drugi. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis treći. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 25. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26. Za, protiv, suzdržani. Sada slijedi provjera. Dakle, 26. amandman. Otvara se. Zatvara se. 32 za, 19 protiv, nema suzdržanih, usvaja se. Amandman 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29. i 30. Skupno. Ne. Da, skupno. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 31. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis četvrti za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 36. amandman za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 37. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39. za, protiv, suzdržani, odbija se. 40. za, protiv, suzdržani, provjera. 40, dakle slijedi provjera, otvara se. Zatvara se glasovanje. 20 za, 22 protiv, 1 suzdržan, odbija se. 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44, 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. 46. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četrdeset osmi za, protiv, suzdržani, odbija se. Četrdeset deveti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pedeseti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52. Prvi dio za, protiv. Čini mi se da vas je jako malo javilo. Još jedan puta. Prvi dio 52. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada je jasno. Drugi dio za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. 53. za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 54. za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 55. za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 56. za. Protiv? Suzdržani? usvaja se. 57. za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 58. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63. za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se. 64. za, protiv, suzdržani, odbija se. 65. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69. za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se. 70. za, protiv, suzdržani, odbija se. 71. za, protiv, suzdržani, odbija se. 72. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73. za, protiv, suzdržani, odbija se. 74. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim slijedi konačno glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. 38 za, 4 protiv, 2 suzdržanih, s velikom većinom usvojeno. Čestitam gospodinu Ujheju koji danas nije ovdje. Iduće glasovanje o investicijama u radne mjesta i rast izvjestitelj je Kozma Zlotovski. Kompromis Kompromis prvi. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman drugi, za, protiv, suzdržani, provjera. Dakle, amandman drugi, provjera. Otvara se glasovanje. zatvoram. 20 za, 24 protiv. Nema suzdržanih, odbija se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis čet, treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 19. za, protiv, provjera. Dakle, amandman 19. otvara se glasovanje. Zatvara. 21 za, 23 protiv, nema suzdržanih, odbija se. Kompromis četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 23. za, protiv, suzdržani, odbija se. 26. za, protiv, suzdržani, odbija se. 28. za, protiv, suzdržani, odbija se. 29. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31. za, protiv, suzdržani, odbija se. 32. za, ispričavam se, taj se ne razmatra. Kompromis 6. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 45. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 48. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49. za, protiv, Suzdržani? Provjera. Zna, dakle, 49. I provjera otvoreno je glasovanje. Zatvoreno. 21 za, 23 protiv, nema suzdržanih, odbija se. Kompromis osmi. Za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 57. 57. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 59. za, protiv, suzdržani, odbija se. 63. za, protiv, suzdržani, Odbija se. 66. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 67. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 68. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 69. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 70. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis deseti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 72. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76. za, protiv, suzdržani, odbija se. 77. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 78. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 86. za, protiv, suzdržani, sada provjera. Dakle, provjera amandmana na 86. Glasovanje otvoreno. EPP ima jedan glas previše, a vidim samo trojicu zelenih, pa to ne može biti sustav kaže da imamo jednog previše među zelenima, a samo ih je troje. Možda si to neki žele. A EPP je sada ok. Werden wir Samo nas je troje. Da se tu radi o nekakvom hakiranju. Dobro. Das war 86, ne? Dakle, to je bio 86. Glasovanje je zatvoreno, 21 za, 24 protiv, nema suzdržanih, odbija se. Amandman 80. za, protiv, suzdržani, odbija se. 81. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11. za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 87. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. A zatim 89. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 90. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Zatim ključno glasovanje. Završno glasovanje. Otvaram. Zatvaram. 40 za, 4 protiv, 1 suzdržan. Usvoja se i čestitam gospodinu Kozmi Zlatovskom. Moment, moment. Jetzt kommen wir zu dem Bericht Sada slijedi izvješće o oslobađanju potencijala trajekata u priobalnim područjima i unutarnjim plovnim putovima, a izvjestitelj je Keith Taylor. Amandman 24. za protiv suzdržani odbija se. 25. za protiv suzdržani odbija se. 26. za protiv suzdržani, provjera. Dakle, amandman 26. slijedi provjera, glasovanje je otvoreno. Ist geschlossen. Glasovanje je zatvoreno. 21 za, 21 protiv, 2 suzdržanih, dvoje suzdržanih odbija se. Amandman 27. Amandman 27. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29. E, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. za, protiv, suzdržani, odbija se. 33. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 39. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 44. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani,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 protiv, suzdržani, usvaja se. 50. za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada provjera, dakle amandman 50. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. 22 za, 24 protiv, nema suzdržanih, odbija se. 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53. za, protiv, suzdržani, provjera, dakle, amandman 53. otvoren glasovanje. Zatvaram. 27 za, 18 protiv, 1 suzdržan, usvaja se. 54. za, protiv, suzdržani, odbija se. 55. za, protiv, suzdržani, odbija se. 56. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57. za, protiv, suzdržani, odbija se. 58. za, protiv, Suzdržani? Provjera. Dakle, provjera 58. amandmana. Otvaram. Zatvaram glasovanje. 21 za, 24 protiv, 1 suzdržan, odbija se. 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. 60 za, protiv, suzdržani, provjera. Dakle, 60. amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram. 20 za, 26 protiv, nema suzdržanih, odbija se. 61. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62. za, protiv, suzdržani, odbija se. 63. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64. za, protiv, suzdržani, provjera. Dakle, provjera 64. amandmana, otvaram, zatvaram. 23 za, 22 protiv, 1 suzdržan, usvaja se. 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68. Ne, samo malo. Dakle, 69. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Usmeni amandman. Ima li kakvih primjedbi? Nema. Jeste li za? Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 71. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 74. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim usmeni amandman 2. Je li tko protiv? Ne. 1. Dakle, radi se o usmenom amandmanu drugom. Amandmanu broj 2. Ima li neko Ko, ko je protiv ovog amandmana? Dakle, onda je amandman odbijen. Dakle, glasujemo o običnom amandmanu. 85. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 87. za? Protiv? Provjera. Dakle, 87. provjera, otvoreno glasovanje. Zatvoreno. 23 za, 23 protiv, nema suzdržanih, odbija se. 88 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. 90 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91. za, protiv, suzdržani, odbija se. 92. za, protiv, suzdržani, odbija se. 93. za, protiv, suzdržani, odbija se. 94. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96. ne, on se ne razmatra. Dakle, slijedi kompromis četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 105. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 106. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 107. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 108. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 109. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 110. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 111. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 112. za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. A idući amandmani su svi skupa, skupno, od 113. do 119. skupno glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. 38 za, 8 protiv, nema suzdržanih. Molim vas da se javite, inače mi ne znamo da ste glasali. Amandman peti za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis peti. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 11. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 12. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15. ne, 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. i 18. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. I četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. I zatim konačno glasovanje, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram. 42 za, 4 protiv, nema suzdržanih, Dakle, usvojeno čestitam Keithu Tayloru. Jetzt Sada slijedi broj 13, novi mogućnosti za mala prijevozna poduzeća, uključujući poslovne modele koji se temelje na suradnji, a izvjestitelj je gospodin Dominik Rike. Započet ćemo sa amandmanom 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromisni prvi. Za, protiv, suzdržani usvaja se. 76. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 2. Za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni 3. Za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 4 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 51. Tko je za protiv suzdržani odbija se. Amandman 53. Tko je za protiv suzdržani provjerit ćemo. Otvoren glasanje. Zatvaram glasanje. 23 glasa za, 23 protiv, 2 suzdržana usvaja se. Kompromisni 5 za, protiv, suzdržani usvaja se. 56. Tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 56. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 20 glasova za, 26 protiv, nema suzdržanih, odbija se. Amandman 65 za, protiv, suzdržani. To je 65. amandman, provjerit ćemo ga otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. 25 glasova e, za, 25 protiv, nema suzdržanih za. Dakle, 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman broj 6 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83. ćemo provjeriti. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. 28 glasova za. E, nema suzdržanih. Dakle, usvaja se. 84 za, protiv, suzdržani usvaja se. 85 za, protiv, suzdržani usvaja se. 86. U dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 8. Tko je za, protiv, usvaja se. E, kompromisni broj 9. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 104. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 118 za, protiv, suzdržani, odbija se, ali provjerit ćemo. Amandman, dakle, 118. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 21 glas za, 25 protiv, nema suzdržanih, odbija se. Kompromisni broj 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 127. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 128. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 12. Tko je za, protiv, usvaja se. 114. Tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 114. Otvara se. Zatvaram. 20 glasova za, 26 protiv, nema suzdržanih, odbija se. 141. Tko je za, protiv, usvaja se. Kompromisni broj 13 za, protiv, usvaja se. 151. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 14. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 164. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 222. tko je za, ne, e, o njemu se ne raspravlja. Kompromisni broj 15. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 178. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 16. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, broj 6. drugi dio E, to je glasanje po dijelovima, sada glasamo o prvom dijelu. Ne, e, u osnovi glasamo o drugom dijelu, tko je za, protiv, suzdržani sve se. Treći dio sada, e, za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti treći dio, tko je za, otvaram glasanje, zatvaram glasanje. 19 glasova, za, 27 protiv, nema suzdržanih, odbija se. 189 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada usmeni amandman, je li itko protiv tog usmenog amandmana? Nije. 190 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 191 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada usmeni amandman. E, je li netko protivan tom usmenom amandmanu? Ne. 192 drugi. E, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 17. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 205. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 206. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 18 tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 19 tko je za, e, moram se ponovno na 18. Dakle, kompromisni broj 18, otvaram glasanje. E, zatvaram glasanje. 34 glasa za, 7 protiv, nema suzdržani. Dakle, provjerili smo kompromisni broj 19 koji je e, e, za, protiv, suzdržani usvaja se 218 tko je za, protiv, suzdržani usvaja se kompromisni broj 20 za, protiv, suzdržani usvaja se 227. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 228. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 231. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 232. Za? Protiv. Usvaja se. E, za? Protiv. E, suzdržani usvaja se. 8. Za? protiv, suzdržani, u se. Sada broj 8. Otvaram e, glasanje. Zatvaram glasanje. 20 glasova za, 25 protiv, 1 suzdržani. Odbija se. E, amandman 11. Tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se. 12. Ample 12 za protiv. moram provjeriti. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. 17 za, 30 protiv, nitko suzdržan, odbija se u 13 za, eh, protiv, suzdržani, usvaja se. Ample 18 za protiv suzdržani odbija se. Ample 19 za protiv suzdržani usvaja se. Ample 22 za protiv nije mi sasvim jasno pa ćemo provjeriti Ample 22. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. 19 glasova za, 28 glasova protiv, odbija se. Amandman prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. Treći i peti tko je za, e, usvaja se. Četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 27. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 19. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 22. Za. Protiv. E, Suzdržani usvaja se. 23. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. A e, za protiv, suzdržani, provjerit ćemo Ample A. je otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 24 glasa za, 23 protiv, usvaja se. Dobro je da sam ovo provjerio. Empel se za, protiv, suzdržani, usvaja se. MPL D za, protiv, suzdržani, usvaja se. MP F za, protiv, suzdržani, usvaja se. MPL H za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, Ample J za, protiv, suzdržani, usvaja se. MP K za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno glasanje. Usvaja. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Četiri glasa protiv, jedan suzdržani, 24 glasa za, to je velika većina, pa čestitam izvjestitelju. A sada slijedi statistika prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima. Izvjestitelj je gospodin Bas Eichhout. E, imamo još jedno konačno glasovanje koje sada otvaram. Otvaram glasovanje. Zatvaram. 39 za, 2 protiv, 4 suzdržanih. Dakle, 40 ne. 41 za, 2 protiv, 4 suzdržanih. Usvaja se. Zatim... Zatim slijedi statistika željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi putnicima i nesrećama. Izvijestitelj sam ja, također poimenično glasovanje koje sada otvaram. Zatvaram. 43 za, 2 protiv, 1 suzdržan, usvaja se. A potom slijedi pristup tržištu lučkih usluga i financijska transparentnost luka. Gospodin Fleckenstein, izvjestitelj me zamolio da mu dam riječ za jedan kratki komentar. E, da, bit će doista vrlo kratko. Želim uputiti samo na jednu stvar e, koja je omogućila danas ovo glasovanje i vrlo sam zahvalan vijeću što je zajednički s parlamentom iznašlo jasno mišljenje vezano uz e, državne potpore. Znam da se komisiji to nije svidjelo, no vijeće i parlament kažu komisiji da prema našem mišljenju da su nam potrebne infrastrukturne mjere u lukama koje nisu dio državnih potpora jer ako su svima dostupne i svi ih koriste. I to je vrlo važna stvar i ne bi bilo dobro da smo danas o tome glasovali. Ovo će biti velika stvar i želim se zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni i onima koji više nisu ovdje na dobroj suradnji unutar vijeća, ali zahvaljujem se i vama, gospodine predsjedavajući. Hvala. Ovo je bio aplaus za ovaj komentar, a sada slijedi glasovanje. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. 38 za, 8 protiv i 1 suzdržan. Velikom većinom usvojeno čestitam gospodinu Fleckensteinu izvjestitelju. So, es geht jetzt weiter. Dakle, sada se radi o nadzoru tržišta motornih vozila, njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih jedinica. A izvjestiteljica je gospođa Karima Deli. Oni koji napuštaju salu, molim vas da budete tihi. A sada izvjestiteljica ima riječ, izvolite. Pričekat ću da kolege izađu iz jer inače ne čujemo dobro. A minute, please. Please leave the room and leave the seat. We have to continue. Molimo, kaže predsjedavajući, da svi izađu iz dvorane koji to žele. leave the room or sit down. Molim da svi koji su željeli izaći da, da izađu ili da sjednu. Nun Karima Deli hat das Wort. Sada Karima Deli ima riječ, izvolite. Hvala lijepa. Za početak zahvaljujem se suizvjestiteljima. Prva stvar koja je dobra kada čitamo amandmane jest da su svi zaista htjeli da načinimo nešto kako bi se ojačalo zakonodavstvo. Na ovaj način imamo stvarni odgovor skandala koji je izazvala afera Dieselgate. I e, dakle na taj način možemo se boriti protiv prljavih automobila koji ne poštuju europske norme. Kada je objavljeno posljednje izvješće o prometu i okolišu, pogledajte što se dogodilo. 32 milijuna prljavih vozila u Europi koje e, prekomjerno ispuštaju noksove i e, koji su odgovorni za 72 tisuće e, ljudi koji e, su prerano umrli. U ovom izvješću Ovaj izvješće može potrošaču dati izgubljeno povjerenje u europske automobile. Potrošači se danas organiziraju zato što im nije jasno da se njihova vozila ne ne traže da se ponovno vrate u tvornicu. Isto tako nije im jasno kada ih traže da dođu ponovno u tvornicu, kao što je to bio slučaj u Njemačkoj, da im vrate automobil koji e, je e, e, koji manje dobro funkcionira. Imamo u svakom slučaju sada sve karte u rukama kako bismo nešto napravili protiv tog skandala. Kolege koji su članovi odbora EMIS dobro znaju o čemu ja govorim. Jer vidimo da se ovdje automobilska industrija ponekad i usprezi s državama. Ne smijemo čekati kako bi ovo izvješće došlo na odbor IMCO. Što znači da moramo djelovati? Ja smatram da to znači da moramo osnovati novo europsko tijelo. Već tri kluba zastupnika traže da se takvo novo europsko tijelo osnuje. Već sada govorimo o misiji toga i o proračunu koji neće plaćati europski porezki obveznici. E, morat ćemo se također E, usmjeriti na ono što se radi u Sjedinjenim državama. Potrebni su nam neovisni laboratori jedan od njih već postoji. Mislim da je rješenje vrlo jednostavno. Kada govorimo o europskom tijelu, ne govorimo o nekakvoj utvari. Jednostavno trebamo kopirati ono što već postoji a e, svi su suglasni da ono što funkcionira jest tijelo poput efada u SAD-u. Autonomno, transparentno, s vlastitim proračunom. Dakle, danas sve dok odbor EMIS ne završi svoj rad, ne znam kako bismo mogli takvo tijelo E, staviti pod okrilje Europske komisije. Mnogi među nama zalažu se da to bude posebna agencija. E, gospođa Margo Walsh je zatražila e, da se u Europi stvori takav EPAD i Giovanni Santi koji je u GRC odgovoran za emisije. On je isto tako tražio da se uspostavi takvo jedno tijelo. Puna e, sam povjerenja da e, ovaj odbor za promet nađe uvjete pod kojima će se uspostaviti takva, takvo tijelo. Evo, sada odbor za promer ima rješenja i imamo mogućnosti reći da Europski parlament u tom skandalu koji se ne odnosi samo za Volkswagen, dakle pokazuje da smo lijepo čuli što nam građani kažu i e, da nudimo konkretne, praktična i učinkovita rješenja. Hvala, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem. Prije nego što dam riječ izvjestitelju u sjeni, želim se pozdraviti skupinu posjetitelja koja je pozvala Gizine Meissner, a to su e, njezini kolege iz škole koji su s njom prije puno, puno godina položili maturu. Želim vam srdačnu dobrodošlicu. Vidim da se i vi smijete na ovu temu. A iduća govornica Đana Kul, izvolite, imate riječ. Gospodin. Hvala, e, gospodine predsjedavajući gospođa Deli, koja je izvjestiteljica za ovo mišljenje odbora za promet. Radi se o dosjeu vezanu uz stavljanje na tržište motornih vozila i nadzor tržišta za vrijeme prometovanja na cestama. Održali smo prvi sastanak izvjestitelja u sjeni, došlo je do razmjene gledišta i ključna točka je bilo pitanje kako ćemo u budućnosti postići što učinkovitiji nadzor tržišta motornih vozila koji imaju motore sa izgaranjem, s unutarnjim izgaranjem i polazišna točka je i izvješće iz EMISA, ono igra odlučujuću ulogu. No želim uputiti i na to da do sada u Europi e, su e, nacionalna tijela bila zadužena za izdavanje dozvola. Nismo imali velikih problema sa motornim e, vozilima ili sa kočionim sustavima ili sa sigurnošću putnika ili nekim drugim stvarima. U ovome slučaju se doista radi o posebnom pitanju. Radi se o motorima sa izgaranjem i čišćenju ispušnih plinova, noksova. Noksovi su ključna tema, jer noksovi su vrlo štetan plin koji ugrožava zdravlje stanovništva. Stoga smatram da se moramo sada koncentrirati na to kakve kakvi tehnički uvjeti trebaju biti zadovoljeni prilikom izdavanja dozvole ako e, želimo e, zadovoljiti standarde eurokatalizatora 6. To je tehničko pitanje. Postoji mogućnost čišćenja ispušnih plinova, ali ta tehnika nije e, sustavno primjenjivana iz e, troškovnih razloga. To jako dobro znamo da je razvijen jedan softver, e, ne samo e, najveći proizvođač automobila, već i drugi proizvođači su razvili takve sustave, a znamo i da se nisu držali gornjih granica, ali samo 80 mg noksova se smije ispustiti a u praksi je to često bilo e, trostruko ili četverostruko. Komisija se dogovorila sa vijećem da sada žele smanjiti e, tu emisiju i vidimo da je plava plaketa sada e, vrlo često korištena u radionicama, no kako u budućnosti želimo provoditi ispitivanja? Moramo osnovati jednu europsku agenciju, jedno nadzorno tijelo mi smatramo eh, iz EPP-a da eh, to tako ne može funkcionirati. Moramo sve podatke skupiti neovisnih tijela, neovisnih tijela u pojedinačnim državama članicama. Te podatke treba skupiti na jednoj odgovarajućoj informacijskoj i koordinacijskoj platformi. I ta platforma treba biti pri komisiji kako bi komisija imala sve podatke. Dakle, nacionalna tijela bi trebala biti e, obvezatna poslati te podatke e, jer e, na taj način bi izbjegli da se tek kasnije ispostave neki skandali, kao primjerice kada se u Americi ispostavio skandal. To će biti još vrlo zanimljiva rasprava. Mi smatramo da je to ključna tema i zato želimo ovu informacijsku i koordinacijsku platformu. No gdje? Mislim da treba sve podatke objediniti na toj platformi i što se tiče e, intelektualnog vlasništva, know a znanja, sve na toj platformi mora biti transparentno i provjerljivo. Kako će tehničko održavanje inspekcija izgledati? PDI DEKRA i druge organizacije koje provode ispitivanja. Njihove podatke također treba prikupiti, treba analizirati ispušne plinove. Jako se dobro sjećam kada smo razgovarali o velikom lobiistu, onda je e, ADAC u Njemačkoj rekao konačno ispitivanje je najvažnije no, to su e, ključne teme s kojima se sada bavimo. Za sada još nismo iznašli zajedničku liniju, no znam, odnosno mislim da je vrlo važno da na temelju amandmana koje smo čuli, da ih sažmemo i da na temelju njih izradimo kompromise jer tada će svi imati puno bolji pregled. U svakom slučaju je potrebno da uvedemo poboljšanja prije svega u području ispušnih plinova. Hvala. E, malo smo pod vremenskim pritiskom. E, sada gospodin Kolinovski ima riječ. Izvolite. ako mogu, jer gospođa Grapini je na, sada na imku, e, čitam ono što je rekla gospođa, napisala gospođa Grapini. Zahvaljujem se izvjestiteljici na kompromisnim amandmanima. Nisam imala vremena pročitati ih, budući da su poslani tek jučer. Mislim da cijelu situaciju moramo na realističan način sagledati. Ako bismo uspostavili nove agencije, to bi trebalo trajati 6 do 8 godina. A pod ovim e, uredbom vjerojatno nećemo moći uspostaviti agenciju, već moramo čekati novu uredbu. Ja sam svojim amandmanima pokušala naći novu i brzu, e, i brzo rješenje. Ne mislim da je ovo najbolje rješenje na dugi rok, ali mislim da se svi slažemo da moramo raditi brzo. Zato mislim da bi e, brza reforma i preustoj zajedničkog centra za istraživanje nešto što trebamo napraviti. Ne smijemo više dovoditi u pitanje neovisnost tog tijela, oni imaju sve što je potrebno za to, dok će uspostavljanje nove e, agencije biti e, i duže i e, skuplje. Na vijeću će se raspravljati o novoj agenciji. Svaka država članica htjeće da sjedište te agencije bude u njihovoj zemlji. Stoga će ti pregovori trajati dugo, a koliko sam shvatila, e, svi mi želimo da se e, nešto napravi brzo. Treba djelovati na transparentan način. Ja očekujem da kolege iz mog kluba i iz drugih klubova se slože s time i da o tome možemo razgovarati sutra kada se budemo sastali na sastanku izvjestelja u Sijeni. Puno hvala. Sada gospodin Dozanovski, izvolite, imate riječ. Htio vam pani spravodajce, Htio bih se prvo zahvaliti gospođi izvjestiteljici. Mi smo tek jučer dobili nacrt, no cijenim da postoji e, ovako dobra volja kako bi iznašli zajedničko mišljenje. Slažem se s time da postupak izdavanja odobrenja u EU treba nekako objediniti i riješiti postojeću situaciju. Nisam sretan što je nacrt komisije i što su drugi amandmani, da se oni temelje na e, nepovjerenju, nepovjerenju prema državama članicama, jer na taj način dolazi do velikog problema koji sve više raste i e, to riješiti kroz jednu agenciju, to bi bilo e, vrlo dugotrajno i dovelo bi do povećanog administrativnog opterećenja i rasta troškova. Stoga bih se ja koncentrirao na to da standardiziramo rad tijela za izdavanje dozvola da se uvedu pravila koja bi vrijedila u čitavoj Europskoj uniji. U tom smislu podestrio sam amandmane na tu temu i mislim da ovo pitanje trebamo riješiti na stručnoj razini, jer ovo je vrlo stručno pitanje, a to pokazuje rasprava u MS-u. Vrlo je teško iznaći zajedničku tehničku poziciju na koji način ćemo se postaviti prema ovim stvarima. Mislim da ne bismo trebali uvoditi nove interne strukture i interne pristojbe to bi trebalo biti financirano iz proračuna država članica kao i ostala nadzorna tijela, a pristojbe bi ne bi smjela Europska komisija pokrivati. To bi bio začarani krug. Drugo područje je nastojanje vezano uz ograničenje administrativnog opterećenja. Vratit ću se na zajedničko mišljenje, dakle standardizacija pojedinačnih koraka. Uvjeren sam da valjanost certifikata homologizacije, da je to nešto što je vrlo kratkotrajno. Ja bih e, predložio da se e, produži na osam godina kako bi imali dovoljno vremena kako bi se cijeli e, spektar mogao pokriti. Puno hvala gospođi izvjestiteljici i veselim se zajedničkoj suradnji i iznalaženju brzog rješenja, a bez besmislenog dodatnog administrativnog opterećenja ovom vrlo tehničkom području. Dakle, moramo zauzeti pragmatičan stav. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala, a sada Dominik Rike. Hvala lijepa. Zahvaljujem se Karimi na suradnji. Nakon onoga, nakon činjenice da sada EMIS i dalje radi, ali je već nešto ustanovio. Dakle, prva stvar koja se ustanovilo da testovi koji su korišteni do sada nisu uopće se pokazali korisnima i e, zato ih se mora zamijeniti. Isto tako, nadzorni, e, nadzorna tijela nisu dobro funkcionirala. Nadzorna tijela koje su koristile te testove, oni nisu bili dovoljno neovisni, a ponekada su i e, pisala izvješća koje su bili lagano u sprezi s industrijom. Što se tiče testova, svi se slažu da se ti testovi moraju promijeniti, te da se moraju zaista e, raditi u podstvarnim uvjetima na cesti, a isto tako se moraju e, ti tekstovi napraviti kvalitetnima. Vrlo što je e, još važno je da treba reorganizirati kontrolu, jer ako jednostavno se uzmu ista tijela, onda se kaže ali počet ćemo iz početka e, i kontrolirat ćemo sve bolje, dakle nacionalno tijelo koje će kontrolirati nadzorna tijela i tako dalje. E, treba nam s druge strane neki kažu da treba neovisna agencija e, koja će imati vlastita sredstva. Između toga postoje i drugi prijedlozi jednog tijela kojem bi se trebalo još odrediti nadležnosti i proračun. E, kao što je rekao Kuhn, e, u Agencije o kojoj smo govorili, koja ima puno znanja, oni trebaju ostati tamo gdje jesu jer dobro funkcioniraju. Ne trebamo agenciju koja će kontrolirati apsolutno sva vozila. Ne, mi moramo imati tijelo koje će kontrolirati emisije. U mom klubu moram reći da su mišljenja podijeljena. Međutim, usmjeravamo se prema konsenzusu, prema jednoj europskoj platformi ili tijelu koja će ipak biti usklađena s nacionalnim zahtjevima. I zaključno, često se kaže da je uspostavljanje Europske administrativne agencije da bi to koštalo i da bi to predstavljalo administrativni trošak. Sada će Volkswagen morati platiti 15 milijardi eura i to samo u SAD-u. Neće se na tome stati. Na milijarde eura će to koštati e, proizvođače automobila koji će morati ponovno e, e, dakle preuzeti već isporučene automobile. U konačnici to će koštati jako mnogo. Vjerojatno će izvjestiteljica biti ta koja će trebati predložiti nezavisno europsko tijelo ili platformu. Treba postojati mehanizme kontrole i nadzora, možda povezanost nacionalnim tijelima. Osobno mislim da bi Europska agencija bilo vrlo vjerojatno ono što bi najbolje funkcioniralo jer se, bi se najviše približilo onome što sada dobro funkcionira, a to je europski model. Zahvaljujem iduća govornica Marija Kilanen, izvolite. Ja Zahvaljujem se kolegici Deli na izvrsnom e, prijedlogu e, koji nam je ovdje podastrla. Ovo je jedno od najznačajnijih izvješća na kojim radimo u ovom parlamentarnom sazivu. Radimo ga također kao potporu rada odboru EMIS. Osobno uzmem to jako ozbiljno. Skandal je izbio prije otprilike godinu dana. A potrebno je da europski potrošači vjeruju cijelom europskom sustavu i nacionalnim sustavima. Kako bismo povratili povjerenje, potrebna nam je stabilna suradnja kako bismo taj problem mogli riješiti. Mnogo se toga pojavilo kad radilo na tom izvješću. Parlament mora vrlo strogo postupiti kao u skladu svojim, svojom ulogom u najboljem interesu europskih eh, potrošača <clears throat> i u interesu okoliša. Neki smatraju, nažalost i komisija, eh, da bi to tijelo trebalo eh, biti sadašnje tijelo, ali moramo dobro razmisliti i parlament mora dobro razmisliti kako ćemo imati buduće mehanizme nadzora. U odboru TRAN e, to vjerujemo, međutim imamo različita mišljenja o tome kako da na najbolji način ostvarimo taj cilj. Ja osobno smatram da je bitno da sustav bude učinkovit, neutralan, nepristan, transparentan, da ga se može kontrolirati i e, da ga se e, redovito e, podvrgava inspekcijama. Ja sam uložila neke amandmane izvjestiteljici Deli, međutim, jako sam otvorena za rasprave o različitim prijedlozima o tome kako bi tijelo trebalo staviti na čelo sustava nadzora mislim da nije potrebno da svaki puta počnemo iz početka i stvaramo još jedno birokratsko tijelo, već da bismo mogli iskoristiti što već sada postoji. E, nije nužno da baš za svaku stvar imamo posebnu ustanovu. E, čekam kompromisne amandmane izvjestiteljice Mislim da ćemo raditi i nadam se vrlo uspješno e, kako bismo riješili probleme koje smo uočili. Apsolutno je važno da povratimo povjerenje potrošača u cijeli sustav. Zahvaljujem. S obzirom da sam pod vremenskim pritiskom, moramo ograničiti iduće govornike na minutu i pol. Idući je gospodin Koh. Puno hvala gospodine izvijesti e, predsjedavajući, ja se želim pridružiti onome što je rekao gospodin Kune i toga se želim koncentrirati na tri teme, to su nacionalne pristojbe. Mislim da bi one trebale e, biti e, ubirane samo za nacionalno nadziranje, a ne za nadzorna tijela sama e, usluga je odlučujuća za odabir. Jedinstvena cijena za sve dionike na tržištu imala bi e, negativne učinke na tržište. Zatim, nasumične probe nadzora. Mislim da bi komisija trebala u okviru delegiranih akata izraditi kriterije vezano uz učestalost ovakvih provjera, dakle uvesti e, jedan europski standard. Treće, objavljivanje podataka, podataka vozila, to su vrlo senzibilni podaci i zato su proizvođači vozila vrlo oprezni i ne žele objaviti sve, već samo one podatke koji su relevantni za izdavanje dozvole. Vrlo bi me radovalo ako bi ove stvari bile uzete u obzir pri izradi kompromisa. Puno hvala, a sada Lucy Anderson, izvolite, imate riječ. Hvala. Ja ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važna, važan ovaj zakon i drago nam je da smo u dobrim rukama u smislu ovog izvješća, općenito govoreći, ali također učinak automobila na život u gradu, na mobilnost i također mnogi od nas smo uključeni u odbor MS, tako da bismo bili sigurni da ono što se događa, dogodilo sa Volkswagenom da se više ne ponovi. Što se tiče amandmana, željela bih naglasiti nekoliko stvari odnosno nekoliko amandmana u kojima sam ja bila uključena. Moramo vrlo je važno da ova uredba zapravo podupre pravo javnosti na informacije o ispuštanjima ispušnih plinova automobila. To je amandman 136 koji je vrlo važno. To je područje u kojem subsidijarnost mora eh, zapravo popustiti pred interesom eh, potrošača. Što se tiče provođenja u djelo, ovo mora biti konzistentno, mora biti jednoobrazno u interesu e, klijenata i javnosti. Vrlo je važno da se pozabavimo e, u odredbama delegiranog akta i moramo znati da je ovo područje u koje se prije smatralo tehničkim područjima, ali zapravo to e, prouzrokuje puno političke štete. To je klasičan primjer onoga gdje e, parlament mora nadgledati mjere vrlo pažljivo i bit, što se tiče odbora za zaštitu potrošača ovdje postoji pritisak za deregulaciju. Ja se oslanjam na ovaj odbor i na druge da se tome odupru, da e, budemo upravo u interesu automobilske industrije klijenata i javnog zdravlja. Zahvaljujem. A sada reći ima Meisner. Hvala gospodine predsjedavajući. U načelu mi možemo Amerikancima biti zahvalni da su vidjeli da je došlo do varanja i e, da se e, nije postigla poštovala granica od 80 mg, to je puno manje nego kod nas 180 i e, stoga su oni to primijetili. U odboru za transportu smo rekli da nam trebaju real driving emissions, jer oni nisu znali je, koliki je faktor tolerantnosti i stoga je vrlo važno da razmislimo o tome kako ćemo u budućnosti e, voditi ispitivanja i e, kakvi će biti rezultati i što ćemo sa tim rezultatima i tko će e, voditi provjere. Mi smo primijetili da su mnogi dosta toga znali, a u načelu nitko ništa nije poduzeo. Stoga je jako dobro da se sada bavimo ovim pitanjem, jer e, doista je sporna točka gdje će se provjere provoditi. Naravno, to treba biti neovisno tijelo. Amerikanci su u međuvremenu e, uveli e, testove iznenađenja. Mislim da to nije loše, jer ako koristimo prave metode, onda tu možemo puno toga postići. A Dominik Rike je rekao u našem klubu nismo postigli zajedničko stajalište, neki se zalažu za agenciju, ja se zalažem za to da se ne osnuje agencija, ali smatram da bi to donijelo veliko administrativno opterećenje. Moramo osigurati, kao što je Marija rekla, da imamo sustav, sustav koji e, doista pruža e, provjere koje su e, obrazložene i da se vodi računa o korisniku, odnosno potrošačima i da potrošači doista dobiju ono što su i kupili. Da, provjere naravno e, moraju biti i financijski neovisne. To je vrlo važno kako e, ne bi došlo do natjecanja. To je vrlo važno i jasno svi su znali o čemu se radi i komisija već 4-5 godina pregovara sa Njemačkom što se može učiniti, no nitko nije poduzeo ništa. I stoga e, me sad baš zanima što će reći komisija i stoga sada dajem riječ predstavniku predstavnici komisije. Hvala gospodine predsjedniče, dobro jutro svima i hvala vam za amandmane i za ovu raspravu. Malo smo zbunjeni jer ovi amandmani vrlo često idu u različitim smjerovima. i ne samo da se radi o poteškoći u procjeni e, sadržaja amandmana, već razumijeti e, da li slijedimo iste ciljeve, jer ako se neki od ovih amandmana prihvati, oni neće doprinijeti većoj efikasnosti i transparentnosti i poboljšanju sistema. Znači, pitanje nije samo o jednom ili drugom amandmanu, već o tome slažemo li se da je ova reforma vrlo velika reforma forma sistema koja zahtjeva velike promjene. Neću ići u podrobnosti e, svakoga od amandmana, pokušat ću ih sažeti u dva ili tri bloka. Prvo e, je e, agencija, komisija je predložila jedan sistem nadzora gdje će e, uredi komisije zapravo igrati ulogu neovisnog procjenitelja toga da li države članice provode aktivnosti. Nismo izabrali agenciju zbog troškova i vremenskih ograničenja i efikasnosti sistema hoće li agencija biti e, već postojeća agencija za željeznice ili neka druga je još uvijek pitanje troška i e, znanja. Znači, amandmani idu u, smjeru da se ukaže na GRC, na to da će biti e, odgovoran za nadzor, ako ne imat ćemo potoškoća o tome da se složiti hoće li to raditi isključiva agencija. E, druga stvar je, su naknade. Još jednom u članku 30. E, smo predložili da se e, proizvođači oslobode naknada, a izbor je na parlamentu i na komisiji kako će se taj sistem financirati. No, obzirom da amandmani idu u obostrano e, isključivom smjeru. Mislimo da treba financirati e, nadzor tržišta na ovaj ili na onaj način i ne, možemo imati sistem bez proračuna. treća točka se odnosi na forum E, mi cijenimo amandmane koje ste predložili u svezi sa to e, forumom, ali što se tiče sastava, mislimo da treba transparentnost, e, pristup trećih strana, nevladine udruge, ali što se tiče kompetencija foruma, to će biti u funkciji drugih izbora koje učinimo. Znači, upozoravam vas, forum ne smije zamijeniti istraživanje neovisnog tijela. Četvrta točka točka koja je vrlo važna su amandmani koje se tiču zakonodavstva o emisijama. Ja želim naglasiti da definicija defitivajza je već dio postojećeg zakonodavstva i nema potrebe da se e, te definicije prenose u okvir uredbe. Drugo, govorimo o, u jednom od amandmana o testove za e, ugljiko, e, za CO2. Ti testovi ne postoje. Moramo biti oprezni, znam o čemu govorite, moramo biti oprezni, ali neka rješenja koja mi predlažemo jednostavno nisu dio tehničkog ili pravnog okvira i stoga se ne možemo na njih pozvati u ovom zakonodavstvu vaš izbor kako ćete to napraviti, ali što se tiče naglašavanja na točnost testova za emisije, vrlo je važno da ova okvirna eh, uredba nije uredba za eh, eh, uređivanje zakonom emisijama. I zadnje, ali ne najmanje važno, vrlo je važna točka u kojoj i već smo naglasili da se ne radi o, o vremenskom ograničenju za certifikate, već da se moramo e, poprinuti ako se te certifikati obnavljaju da se obnavljaju na empiricnim podacima, a ne na praksi. U tekstu koji, o kojem sada raspravljamo, e, mislim da se idemo u suprotnom smjeru. E, naglasila sam nekoliko najvažnijih točaka i perspektivi da se sačuva cilj ove uredbe i inače komisija vam je na raspolaganju za e, iznalaženje dobrog kompromisa. Hvala. Karima Deli želi se javiti za riječ, izvolite. Hvala lijepa e, predsjedniče, hvala e, su izvjestiteljima. Odmah ću odgovoriti kolegi iz Europske pučke stranke kojeg sada mogu zvati njegovim imenom. Dakle, Werner. Ja e, nisam u nekoj histeričnoj fazi dok pišem izvješće. Jednostavno želim reći kolegama, želim reći i svima da će naš odbor pokušati ukazati na to kako treba raditi i trebamo e, napraviti nešto što je pozitivno i za e, potrošače, ali moramo svima pokazati da mi u parlamentu nismo samo gledatelji, već da smo zaista zakonodavci. Prva stvar koju želim reći je da se svi slažemo da se e, testovi nisu vršili ispravno. Da, točno je da je došlo do e, problema u sustavu od pojedinih tijela, od državnih tijela, pa čak i Europska komisija koja nije uspjela predvidjeti neke stvari. Dakle, kako sada sustav funkcionira, to je jako malo odnosu na ono što očekujemo. E, mislim da si Verne, dobro rekao da mi sada pravimo usporedbu između tafte i e, dakle između e, transatlantskog e, trgovinskog sporazuma i te agencije. Ne, ta agencija treba biti učinkovita i omogućiti stvarni nadzor. Tako smo se nekako usmjerili i tako i moramo raditi. Neću duljiti. Još jedna stvar je važna. Jasno mi je na što mislite kada govorite o administrativnom opterećenju. Međutim, sada imamo 28 tijela. To košta puno više nego li da imamo jedno jedinstveno veliko tijelo. E, pogledajmo što smo napravili za željeznice i za zrakoplovstvo. Trebalo je vremena da se to ostvari, to je točno. Međutim, moramo započeti s tim postupkom. Još jedna stvar je vrlo važna, vezana je za emisije. Slažem se s Europskom komisijom koja kaže da za nadzor tržišta potreban je proračun. Kada nadziremo tržište, a morat ćemo ga stvarno nadzirati, moramo se pitati kako će to tijelo raditi. Možemo ga nazvati agencijom, ustanovom, tijelom, kako god želite. Ali potrebno je da imamo novi instrument kojim ćemo nadzirati tržište, u protivnom nećemo uspjeti. Zaključno mogu reći predsjedniče da mi i čekam da se ponovno sastanem sa suizvjestiteljima. Mi želimo da odbor za promet zaista ukaže na to kako trebamo u budućnosti raditi i moramo reći da će se stvari promijeniti e, poslije ove afere Dieselgate i nadamo se da će europski potrošači ponovno imati povjerenja u naš rad. Hvala. Glasovanje na odboru Tron bit će 10. studenog u IMCO 29. a na plenarnom još nije sigurno. To će biti iduće godine. Zatim iduća točka rasprava sa glavnim direktorom glavne uprave za mobilnost i promet gospodinom Hololajem. Gospodin Hololaj, vi ste prvi puta kod nas ovdje. Od vašeg promaknuća, kada ste postali glavnim direktorom prošle godine, već dugo čekamo vaš posjet, stoga me jako veseli što ste konačno ovdje s nama. Gospodin Hololaj će iznijeti svoju viziju o budućnosti prometnog sektora i izvijestit će o rezultatima sastanka zadnjeg tjedna u Montrealu. Puno hvala što ste danas ovdje s nama i sada sa veseljem iščekujemo vaše izlaganje. Gospodine Holola, izvolite, imate riječ. Thank you very much, uh, Mr. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala Mihael. Časni članovi parlamenta, veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje ispred odbora za transport i prvi puta nastupam pred vama, ali većinu vas sam na neki način već sreo i već smo jako dobro i pozitivno surađivali, na čemu sam zahvalan svima vama. Pokušali smo sa, zajedno sa gospodinom predsjedateljem e, razraditi plan mog dolaska, pokušali smo da to bude ranije, nije uspjelo, no evo sad je dobra prigoda da mm, vam dadem jedan mali pregled toga što se događalo na IKEO e, skupštini. E, upravo sam tamo proveo dva tjedna. U posljednjem tjednu platile su me dva člana ovoga odbora koje vidim ovdje nazočne. Počet ću e, tako što ću vam reći o IKEO pregovorima. Atmosfera je različita i osjećaj su različiti nego prije nekoliko godina kada je se Evropska, e, kada se tim Evropske unije vratio i kada je ishod bio daleko od naših očekivanja. Ovaj put mislim da smo bili jako dobro pripremljeni, imali smo jako dobru evropsku suradnju i kad kažem evropska suradnja zapravo ne mislim Mm, na Europu za 2040. već 2040. Od 44 zemlje to je jedan evropski tim. Također imam, mi je zadovoljstvo reći da je cijeli pregovarački tim bio vrlo važan u postizanju ovoga dogovora koji je povijestan za mnoge jer nikad prije nismo ni jednu EKO rezoluciju imali koja je dobila tako mnogo pozitivnih izjava od publike i od država kada je kada se razgovaralo o toj e, rezoluciji i zaista to je e, dogovor koji obuhvaća 199 zemalja širom svijeta. To je nešto što vjerujem da imamo jako dobar razlog da budemo ponosni na ovaj ishod. Mjere na globalnom tržištu, to je dobar e, dil za okoliš. To predstavlja vrlo ozbiljan korak naprijed u borbi protiv CO2 e, emisija koje proizvodi e, zrakoplovni sektor. To otvara novo poglavlje u međunarodnoj zrakoplovnoj industriji. To je e, svjetski dogovor koji će se baviti e, emisijama CO2 u jednom specifičnom sektoru gospodarstva. Ovdje e, ispunjavamo obećanja predsjednika Junckera koji je obećao da ćemo se pozabaviti klimatskim promjerama, također pariškim sporazumom. I pokušamo uvjeriti i druge zemlje o, korištenju ovoga zamaha da se dođe do ove faze. Također ispunjavamo obećanja Europske strategije za e, manju mobilnost emisija, što znači da se i na taj način pokušavamo boriti o, e, protiv emisija u avijaciji. To je jako dobro za transport jer, jer su mjere za globalno tržište dobar ishod jer ove mjere uzimaju u obzir emisije CO2 od letova između svih e, država koje su dijelom ove skeme nije diskriminatorvan. To je bilo vrlo važan element za nas jer sve zrakoplovne kompanije se tretiraju istočno e, bazira se na aktivnosti e, zrakoplovnih kompanija i učinka na okoliš, a Ovaj sastanak je vrlo jasno e, e, pokazao koji će kriterije biti obvezni od 20, 2027. To je pošteni e, dogovor kojim se štiti okoliš, a europske kompanije su dobile ravnopravnost na međunarodnom planu. Mnoge su već države se obvezale da sudjeluju, a, sve će druge morati 2027. E, pridružiti se. Do sad imamo 56 zemalja, ali lista će se produljiti, siguran sam. Mi imamo pred sobom puno posla kako bismo pomogli naročito manje e, razvijenim zemljama kao što su afričke zemlje u e, razvoju kapaciteta i razumijevanju da će to za njih biti korisni ako se pridruže ovoj schemi od samoga početka. Neke od manje razvijenih zemalja su već puno napravile u tom smislu, već imaju određene kapacitete i zaključile su da je za njih eh, korisno da budu dijelom skeme. Eh, Guatemala je jedna od tih zemalja taj sporazum također sadrži i klauzulu o reviziji, a to znači da redovito dobijemo šansu da poboljšamo te mjere, da ih učinimo robustnijih i ambicioznijima. To je nešto što smo mi smatrali vrlo važnim elementom. Željeli smo imati ozbiljnu klauzulu o reviziji i to smo i dobili. Ono što je dogovoreno i kao je zapravo generalni politički e, okvir za implementaciju e, mjera koje se temelje na tržištu. Treba razraditi pojedinosti i zapravo i to je namjera bila da se razrade pojedinosti. To je i bit će posao i kao e, vijeća. I nakon toga ćemo naravno vidjeti kakve kakav ishod, e, kakvim ishodu budu urodili ovi e, pregovori. Evropljani su imali jako dobar, e, dobro glasački rekord i nastavit ćemo nastavljat ćemo rukovoditi se ovom linijom evropske, evropske dnevnog reda zajedno sa drugim državama jer to je ono što mi zaista želimo i trebamo. E, sporazum od prošlog četvrtka je zapravo prvi korak ka ograničavanju emisija. To će biti e, postignuto tokom vremena i e, uz tim idu i dugoročni ciljevi koji su u skladu sa pariškim sporazumom. E, to se radi o operativnim poboljšanjima, o razvijanju održivih rješenja za avijaciju, a sada o ETS-u. Što, će se dogoditi e, kasnije, to je pitanje koje smo dobivali i prije nego što smo e, postigli sporazumom. Sad ćemo morati procijeniti učinak ovoga sporazuma u kontekstu E, sustava e, trgovanja emisijama u Uniji za avijaciju. E, u 2013. je to smanjeno da se pokriju samo letovi unutar Europe čekajući da se postigne sporazum i kao. Sad ga imamo i sad ga trebamo analizirati i komisija će tokom, početkom sljedeće godine e, dati svoju reviziju Europskom e, parlamentu i vijeću o tome što se postiglo i kao, a prije nego što se odluče o sljedećim koracima. E, komisija će procijeniti rezoluciju i koja je djelatnosti treba e, poduzeti u e, ovom sustavu ETS-a u Europi. Procijenit ćemo stvari i također ćemo vam dati prijedlog e, početkom sljedeće godine. I kao sporazum je jako dobar okvir, ali ima još puno posla, iako su spor, pregovori uspješni, ovaj sporazum je samo početak, a sljedeći će koraci biti tehnička provedba u djelo i provedba u djelo pravila i to je ono što će napraviti vijeće jer je vrlo važno da cijeli e, raspon mehanizama za provedbu u djelu e, bude uspostavljen imamo i preostale elemente dizajna kao što je praćenje, izvješćivanje i verifikacija i kriteriji e, vidljivosti za jedinice emisije. To je nešto što pratimo vrlo eh, blisko, to treba finalizirati s vremenom za, tako da mjere za globalno tržište eh, počnu eh, djelovati od 2021. Pravila je kao također treba usvojiti u Europi i u nacionalnim zakonima i treba ih provesti u djelo konzistentno. Provedba u djelo je apsolutno neophodna. Također ću nešto reći o drugim temama o kojima se govorili kao prije svega mjere na e, za globalno tržište i kriteriji uspjeha za ovu skupštinu eh, IK eh, odvisala je eh, uvelike o tome kakav će se rezultat postići u kontekstu mjera koje se temelje na tržištu. Obzirom da smo imali dobar ishod, skupština sama po sebi se smatrala vrlo pozitivnom. Također bih želio naglasiti da su pozitivni rezultati postignuti i drugim područjima. Znači to je bila pozitivna skupština. Europska unija je došla sa vrlo ambicioznim e, prijedlozima za druge područja kao što je sigurnost, sigurnost u e, cyberspaceu, ekonomske mjere i vrlo mi je e, drago reći da je Europska unija postigla vrlo dobre rezultate i u ovim područjima. Samo da e, spomenem neke od njih. E, Skupština se e, odlučila za bolju harmonizaciju na globalnoj razini. Uzet će se u obzir ono što su do sada napravile države i regije, uključujući i pravila koja trenutno razvijamo u Europskoj uniji i također rad koji se obavlja u kontekstu uredbe, na kojima se radi u ovome uredbu. Što se tiče prioritazice a implementacije djelatnosti rizika od operacija u zonama sukoba. To je vrlo važna tema također poduzimo radnje na europskoj razini, ali kao što znate avijacija je globalna industrija i e, dijeljenje informacija na globalnoj razini je vrlo važno. E, zračne komandije u državama će se e, biti obaviještene o tome kakav je rizik od letenja u zone konflikta. Sigurnost u e, kibernetičkom prostoru i napadi, to je nešto što moramo uzeti u obzir, naročito kad dizajniramo zrakoplove i, i kad odgovaramo na takve napade treba tim rizicima se baviti na sveobuhvatan način i to je prepoznato. Svi mi znamo da e, prijetnje e, avijaciji iz e, kibernetičkog prostora je nešto što će biti tema za danas i za budućnost i vrlo je važno da, budemo jedan korak naprijed. Što se tiče sigurnosti, Skupština je prepoznala e, ovu opasnost i u želi pozvati države da poboljšaju svoje sustave kako bi e, udovoljila ciljevima. Europska unija će nastaviti e, doprinositi pomoći trećim zemljama jer želimo pridonijeti ovom konceptu da nijedna zemlja ne bude ostavljena po strani a kad se govorimo o sigurnosti ja vjerujem očekujem da će to biti i sve prominentnije u e, kontekstu i kao jer u svjetlu e, e, rezolucije Vijeća sigurnosti od 27. rujna koja je uzela obzir sigurnost zračnog prometa i ulogu koja se bavi ovim pitanjem i koje će se tim putem baviti u, e, u bučnosti. Skupština je e, prepoznala e, postojanje regionalne suradnje i kao što je Evropska unija i podržala je potrebu da se bolje integriraju u kontekstu kao to je vrlo važno da države izvan Evropske unije i kao potpuno prepoznaju specifičnost našeg sistema ako znate i kao je u Sjedinjenim državama i koji puta e, e, teško objašnjavamo koncept Evropske unije. To je dobar korak prema e, prihvaćanju regionalizacije u kontekstu i kao to je prvi puta da smo postigli to razumijevanje. Na globalnom planu Skupština je također E, usvojila globalne planove e, sigurnosti avijacije koje dozvoljavaju e, internacionalne i europske prioritete da i dalje ostanu prioriteti u budućnosti. Da, da sažmem, također bih želio reći da je uspjeh koji smo imali u pregovorima i činjenica da smo postigli u dogovor i da Europol e, igra vrlo važnu ulogu u svemu tome zbog dobre suradnje unutar tima. Imali smo odličan tim, jako puno dobrih profesionalaca koji su posvećeni e, radu e, u ovom području i ja sam jako zahvalan svima koji su sudjelovali iz Europskog parlamenta i ovoga odbora gospodin Nilsson i gospodin Daly koji su danas ovdje prisutni i koji, bi is, koji su i sami iskusili specifičnosti eh, i kao i naravno što se tiče eh, odbora za okoliša eh, Judy Gerling i gospodin Reikard koji su bili jako prisutni i i sva četiri člana parlamenta su jako dobro sudjelovali u raspravama i ja sam im jako zahvala na tome. Ako mi dozvolite, ja ću reći nekoliko riječi kao što sam obećao o drugim temama tako e, da vam dadem uvid u sve što, se, što je na obzoru e, da vam e, kažem nešto o našim spisima na kojima radimo. Prvo nekoliko riječi o avijaciji kao što svi dobro znate, vijeće je odobrilo e, prava za pregovore za sveobuhvatni ugovor o transportnu sa Katarom, e, Turskom i Emiratima 7. E, lipnja te ćemo pregovore zaključiti vrlo brzo kako bismo poboljšali povećanje tržišta, ali, tržišta, ali komisija će što je prije moguće i za klijente i za našu industriju pokušati iznaći rezultate. E, za vrijeme ljeta, ljeta smo pokušali pripremiti nacrt sporazuma. Do sada smo imali prvu rundu pregovora sa Katarom 19. 21. rujna, e, to su pregovori bili veli konstrukt, konstruktivni, oni žele s nama pregovarati u cilju postizanja e, dogovora o transportu. Nakon vrlo e, uspješne prvog, e, prve runde, druga runda će se dogoditi u drugoj polovici siječnja. Što se tiče druga dva partnera, mi namjeramo imati prvi krug e, pregovora sa e, e, azijanskim zemljama u Briselu u listopadu u sljedeća dva tjedna. To također i sa Turskom trebamo početi pregovarati od 9 do 11. studenoga u Ankari. Kad se e, govori o e, Emiratima, još uvijek razmjenjujemo pisma kako bismo pokušali e, dogovoriti datume za početak pregovora. Znači, tu ispunjavamo naše obveze, to je dio naše strategije za avijaciju, napredak je dopar, pokušavamo održati ritam u ovim pregovorima, zatim imamo E, e, molbe da e, poduzmemo pregovore sa Meksikom, Armenijom i tako dalje. To još je uvijek prijedlog u vijeću i pokušavamo zaključiti pregovore sa Brazilom Imao sam dobre rasprave sa brizalskim vlastima u Montrealu. Siguran sam da ćemo moći e, dogovoriti zadnji krug e, pregovora za ovu godinu. Također e, nastavljamo pregovore sa Azerbejdžanom ka, koncem ove godine. Što se tiče sigurnosti transporta, i još jednom, sigurnost je vrlo veliko pitanje, veliki izazov, to moramo priznati. E, mnogi transportni čvorovi i nedavni teroristički e, napadi e, čine transport i dalje metom komisija se time bavi i predsjednik Juncker je povjerio povjerniku Kingu zadatak da se bavi sigurnošću Unije i da podržava e, učinkovito provedbu e, sigurnosti Unije u radu komisije kao cijelini. E, proporcionalni odgovor koji se mjeri na riziku je vrlo važan i znamo da 100% sigurnosni sustav jednostavno ne postoji, nije ga moguće napraviti. Mi doprinosimo sigurnosti građana pomoću zakonodavstva i njegove primjene. Također e, su, surađujemo i sa drugim e, upravama kako bismo postigli sigurnost na Skopnu i moru. Također organiziramo konferencu na javne površine u početkom studenoga. E, uprava MUV će to organizirati. Želimo olakšati razmjenu najbolje prakse između država članica i različitih entiteta koje su uključene u različite oblike e, transporta na kopnu zemlji i zraku. Također vas pozivam e, vas članove e, odbora da sudjelujete u ovoj konferenciji. Što se tiče pomorske sigurnosti završene su studije o ranjivosti, a sljedeći korak je za DG Home da napravi procjenu rizika i da onda damo prijedloge zakonodavstva. Što se tiče željeznice i kopnenog prevoza, naš je prvi prioritet željeznica. Nacionalna sigurnost će se ovaj, oslanjati na jedinstvenu mrežu europskih e, e, željezničkih mreža. Treba nam e, politika na cijelom teritoriju Europske unije. Komisija će proučiti e, prijedlog e, DG Move, a DG Home će onda dati procjenu rizika i svoje e, i onda će se prodiskutirati relevantno zakonodavstvo na temu sigurnosti. To će biti nešto što će biti na dnevnom redu sljedećeg vijeća za transport u decembru. 2016. nekoliko riječi, puno je toga postignuto uz e, vrlo snažnu podršku parlamenta i ovoga e, odbora. I zahvaljujući vaš, e, vaše potpori i potpori država članica vijeću, neke, mnoge od naših inicijativa usvojeno u 2016. četvrti paket za željeznicu, direktiva o tehničkim zahtjevima za kopnene vodene puteve i plovila na njima. Komisija je napravila svoj plan rada za 2017. To je u srpnju usvojeno. Zatim refit evaluacija, master plan za CAT, e, to će biti e, e, gotovo za prihvaćanje i gospodin Juncker će tako moći sagraditi svoje jedinstveno digitalno tržište. Što se tiče programa rada komisije, mi nastavljamo E, istim tempom 2017. mi ćemo e, nastaviti graditi na onome što smo postigli 2016. i nastavljamo raditi i dalje i nadam se da će e, program rada biti usvojen krajem ovog mjeseca. Kad se govori o cestovnim inicijativama pripreme traju. Rekli smo prošle godine da će to biti gotovo krajem ove godine, no došlo je do nekih stvari koje nisu pod našom kontrolom, koje su uzrokovale bila neka kašnjenja i sada smo uvjereni da ćemo biti e, tokom proljeća sljedeće godine e, e, to postići. Zatim evaluacija zakonodavstva o pomorskoj prometu i 2017. će biti naša godina za pomorski promet. To je nešto što podržava buduće malteško predsjedanje mi ćemo se usredotočiti na učinkovitom e, provođeno u dijelu zakonodavstva o pomorskom e, prevozu i sigurnosti u pomorskom prometu. I važne drugi prioriteti su nastavljanje e, implementacije strategije za avijaciju i nastavljanje za strategije za manju mobilnost emisija. Što se tiče multimodalnosti, to će također biti nešto na programu rada u 2017. godini. Želim vam svima zahvaliti na pozornosti i također za konstruktivnu suradnju koju smo uvijek uživali u ovome odboru ja i moje kolege i naravno ja pozdravljam e, vaše kritike, nove prijedloge, nove inicijative i Vaša je podrška zaista jako cijenjena e, na u i u e, Kanadi mi smo vidjeli da je vrlo često potrebno postići kompromise, ali kad postoji dobra volja, postoji način da se taj kompromis postigne. Uvijek e, računam na to da postoji dobra volja da se postigne kompromis između ove, ovog odbora i komisije. Imamo još malo vremena toga predlažem da koordinatorima damo tri minute kako bismo imali dovoljno vremena za odgovore. Prvi je gospodin Vaneka, izvolite. Hvala. U ime e, Europske pučke stranke e, htio bih e, vam izraziti dobrodošlicu gospodine glavni ravnatelju. Točno je da ste se vi s mnogima od nas već sastali. I puno toga je u tom kontekstu ostvareno. Oprostite e, i što ću morati prilično brzo otići s ovog sastanka. Naime, ovaj tjedan je tjedan europskih regija cijela nizozemska sada je u Briselu. Međutim, moji suradnici e, će e, zapisati e, sve vaše odgovore. Evo, imam jedno pitanje vezano za bespilotne letjelice. Naime, je li potrebno da imaju neku minimalnu težinu, iako da koju? Drugo pitanje, niste spomenuli jedinstveno europsko nebo. Naime, radi se o dosjeu na kojem se radi već dosta vremena. I e, poprilična je sramota da e, Europa nije u stanju završiti rad na tom dosjeu. I to zbog situacije vezano za dvije države članice. Isto tako, što vaša glavna uprava za promet i mobilnost radi po pitanju Brexita? To je vezano i za zračni promet. Kakva je situacija u vašoj glavnoj upravi? Postoje dosije kojima se bave različiti te e, glavne uprave, od one za tržišno natjecanje do one za okoliš i tako dalje. Gospodine Hololaj, s obzirom na toliku konkurenciju, možete li mirno spavati? Jer toliki e, žele e, raditi na tome. Ako vaša glavna uprava želi se dalje time baviti, mi iz glavne uprave za E, promet ćemo izvršiti pritisak na povjerenike, zato što je promet jednostavno okosnica svega. Ako nema prometa, sve će stati. E, govorili smo dakle o ICAO, a sada ćemo govoriti o IMO, dakle o Međunarodnoj organizaciji za pomorski promet. Možete li nam reći E, hoće li doći do dogovora na međunarodnoj razini ili će Europa djelovati sama? Hoćemo li dobiti paket za pomorski promet? Niste spomenuli paket za cestovni promet. Postoje međutim velik broj prijedloga, ali nema pravog paketa. Za e, zračni promet e, rad na tome bio uspješan, jer Potrebno nam je vizije, potrebna nam vizija i za pomorski promet kao i za druge. Puno hvala sada Ismail Ertug. Puno hvala. Odmah ću prijeći na pitanje. Gospodin Hodelaj, ovo zadnje što je rekao kolega Van den Kamp je i za nas važno. Niste ništa rekli o road pekiću i to me brine iskreno, zato što je to područje koje e, je u javnosti od velikog interesa i e, potrebna nam je regulacija. Molim vas, recite nam konkretno kada što možemo očekivati. Što se tiče zračnog prometa, kada možemo računati na reviziju 8866 e, uredbe? To je vaša šefica, odnosno povjerenica, nekoliko puta najavila. Već godinu i pol čekamo na reviziju koja je uvijek iznova najavljivana, a potom odgođena. A što se tiče sporazuma u zračnom prometu, je li to tema gdje E, smo možda u nepovoljnoj situaciji zbog toga što se ništa nije poduzimalo. Na temelju Lisabonskog ugovora kao Europski parlament imamo nadležnosti kada se radi o ovakvim sporazumima. Kako vi e, mislite uključiti Europski parlament? Jer izvjestitelji moraju biti uključeni u pregovore. Kako ćemo postupiti po pitanju transparentnosti i kako ćemo poboljšati razmjenu informacija sa Europskim parlamentom? U slučaju zrakoplovstva želim spomenuti još jednu temu koja, s kojom ćemo se vjerojatno suočiti uskoro, a to su poteškoće između Airbusa i Boeinga. Želim još jedan puta naglasiti, ovdje se ne radi o tome hoće li proizvodnje biti u SAD-u ili negdje drugdje, već što Europska komisija misle učiniti kako bi naša ključna industrija ovdje u Uniji bila zaštićena? Vi znate da je u studenom e, da očekujemo odluku Svjetske trgovinske organizacije, vjerojatno protiv Airbusa i kako u dijalogu sa Amerikancima možemo iznaći rješenja, odnosno kako možemo politički iskazati solidarnost sa svojom industrijom. Jer čini mi se da tu još nismo učinili dovoljno. SAD bilo da se radi o kongresu ili nekoj drugoj e, političkoj organizaciji, svi iskazuju potporu industriji, a kod nas tome nije tako. Znate vi točno što mislim i želim da se govori o tome kako ćemo politički podupriti svoju industriju. Puno hvala. Hvala, a sada Robert Zile ima riječ, izvolite. Hvala. U ime kluba zastupnika ECR želim vam dobrodošlicu i zahvaljujem vam se na vrlo opsežnim nam obrazlaganjima. Kolegici Čehić ostaviti više vremena, ali nekoliko općenitih primjedba o sigurnosti u prometu. Na posljednjoj plenarnoj sjednici u Strasburu raspravljali smo u situaciji u Kaleu. Nažalost, sigurnost u prometnim, e, tu, e, prometnim sredstvima nije toliko e, dobro razvijena. A što se tiče inovacija, možete li nam reći kakva je situacija sa plaćanjima za prelet preko Sibira? Zahvaljujem, a sada reći magazina Meisner. Puno hvala, hvala i e, u ime Alda, gospodinu Hololaju. E, što se tiče ka, znam da postoje različite stajališta, naravno da je za e, sve koje štite okoliš ovo nedovoljno ambiciozno mislim da je ipak ambicioznije nego što smo imali do sada i dobro je da djelujemo na svjetskoj razini. No ono što niste spomenuli, a što mene meni daje optimizam je da do 2027. imamo još tri sastanka, a i ATE je također vrlo ambiciozan. Sada barem imamo konsenzus što treba učiniti i naravno da e, moramo dalje raditi. Nekoliko stvari koje su već spomenute, 868 i mene jako zanima kada će doći ta revizija, zatim cestovni paket, rekli ste da tu postoje neke odgode, a ne zbog glavne uprave MUV. Aha, već sam dobila odgovor, u redu. Zatim na europsko nebo, to je također spomenuto, vrlo je važno da ovdje možemo pregovarati je li možda zbog Brexita sada taj postupak pojednostavljen? Ne vjerujem da je to tako, jer e, mislim da sad ne postoji nekakva velika razlika zbog e, Brexita. Postoji li kakva procjena vezana uz to? Jer ovaj e, nesiguran smjer se i dalje nastavlja i mislim da je to vrlo tužno. Sporazumi u zrakoplovnoj industriji, tu se slaže slažem s onim što je rekao Ismail, parlament e, će sada biti bolje informiran, više uključen, e, tako se kaže, iako se meni ne čini da je tome tako. Pa me zanima kakva je situacija po tom pitanju. I zadnja stvar, što se tiče pomorskog pitanja, odnosno sektora, e, postoje određene studije, ste rekli, hoće molim da dobiti zakonodavni paket iduće godine po ovom pitanju i hoćemo li onda 2018. raditi na intermodalnosti. Bilo bi dobro kada bismo uspjeli u tome, jer bi onda do 2019. sve uspjeli završiti. Smatrate li da je to e, realno ili da je potpredsjednik komisije ipak malo pretirao, malo je previše optimističan bio? Hvala. A sada Marija Kilinen, izvolite. Kiitoksia ja... Hvala predsjedniče. Hvala vam gospodine Hololaj e, što ste došli u Europski parlament. Imam nekoliko pitanja i komentara. Da vas podsjetim, jedan od najvećih izazova za sljedećih nekoliko godina je, barem ja tako smatram, zdravo tržišno natjecanjem u cjelokupnom sektoru prometa. Radi se o platformi eh, koja će biti fair play, dakle da eh, to eh, tržišno natjecanje bude pravično za sve dionike u cestovnom zračnom i pomorskom prometu. Trebamo imati i nova pravila, ali ta pravila moraju biti e, dobra i pravična, tako da e, svi dionici e, mogu ispravno funkcionirati, a da se potrošači pritom ne ljute. Govorimo i o novoj agenciji u sektoru prometa vezano za e, tijelo za e, homologaciju. Sve to vezano je i za aferu Volkswagen. Nadamo se da nećemo imati jako velik broj novih tijela, jer u osnovi ne bismo trebali imati preveliku regulativu. O tome smo već čuli. I još jedna pojedinost na koju bih se htjela usvrnuti, a e, puno sam je puta čula. Naime, danas poslije podne govorit ćemo o, o buci e, u e, prometu. Organizacija za željeznički promet govorila je sada o novim kompozitnim kočnicama za e, željezničkom prometu. I još uvijek se smatra da bi se e, stare e, čelične kočnice trebale koristiti po zimskim uvjestima. Osobno smatram da se ne bih nikad vozila vlakom na minus 30 po snijegu koji imate nove kompozitne kočnice. Jer ako vlake iskoči iz tračnica i zabije se u zid hotela ili u šumu, onda će e, nas e, ljudi baš i pitati kako smo to mogli odlučiti se da svi koriste apsolutno iste materijale bez obzira na različite odnos, e, različite vremenske uvjete u državama članicama. Hvala. A idući je Bas Eichhout koji ne zastupa samo koordinatoricu Karimu Delu, nego je on i član ovdje u odboru, zamjenski e, član u odboru za okoliš. Izvolite. Hvala predsjedniče, hvala gospodine Hololaj. E, ja pokušavam e, kombinirati i okoliš i promet. E, točno je da sam bio u izaslanstvu kao član odbora za okoliš, iako sam ja i na odboru za promet, to je nešto što se može dobro kombinirati. Baš kao što su u Montrealu bili predstavnici glavne uprave za okoliš i glavne uprave MUV, jer ste komplementarni. Vi ste e, posvetili čitava dva tjedna u Montrealu što cijenimo jer pokazuje kako Europa toj temi pridaje veliku važnost. Što se pak tiče dogovora, jednu stvar koju sam i ja e, shvatio jest da poruka vezano za klimu ulazi pomalo u Montreal. 2013. godine Europa, kada je to tvrdila, je bila nekako sama a sada više nije. I čak su zemlje iz Afrike i Latinske Amerike tražili da se nešto napravi po klimatskim promjenama. Europa je i dalje bila nekako pod utjecajem i traumatizirana 2013. godinom i sad je Europa vidjela da se sada puno više govori o klimatskim promjenama. Mislim da ste vi bili u dvorani kada je govorio predstavnik Burkine Faso. Taj govor je zaista nešto o čemu se jako puno poslije govorilo u koloarima i to je vrlo važno. U tom smislu Europa mislim mora ponovno povratiti vjeru u svoje poruke jer ljudi se sada pridružuju nama i nismo smjeli tri godine ništa ne raditi moramo priznati otvoreno da je trauma iz 2013. godine tako prisutna da je vjerojatno u 50 puta su je spomenuli evropski pregovarači. Moramo je sada zaboraviti. Sad nešto više o pojedinostima. Vi ste to rekli i zaista moramo biti pošteni da je to povijesno sa stanovišta i kao, a organizacija, ali ne sa stanovišta klimatskih promjena. Jer pogledajmo ciljeve neutralne emisije ugljika nakon 2020. godine, a organizacije tražu minus 50% do 2050. godine. Međutim, političari u ovom času kaskaju za industrijom. I e, moram reći da je to bolni zaključak sa sastanka u ICAO, da još nismo dovoljno daleko otišli. Jest da je ovo faza dobrovoljnih smanjenja emisija, ali zanima me vaše mišljenje. Kina je primjerice izrazila rezervu o gospodarskom rastu koji će biti neutralan po potenju ugljičnih emisija. E, mi nemamo zapravo nikakvog načina da ih prisilimo da to učine ako ne e, to ne ostvare. A što se tiče mehanizma kompenzacije, evo, ako se oni ne ostvare, onda će neutralan gospodarski razvoj po pitanju ugljičnih emisija ostati samo mrtvo slovo na papiru. Prije nego što dakle nazovem dogovor postignut Monteru povijesnim, želim vidjeti da radi. Sada Peter Lundgren. Hvala. Slažem se sa e, nekim kolegama koji su se javili za riječ. Ono što nedostaje su dodatne informacije o e, paketu e, za promet E, slažem se s onim što je rekla kolegica Kilenen o kompozitnim kočnicama na vlakovima. Mi u Švedskoj imamo baš iste probleme kao i u Finskoj, jer su ti kompozitni elementi opasni za određene vremenske uvjete. Još jedno pitanje. Zanima me kako e, dronovi i e, e, i letovi. Znamo da postoje veliko tržišno natjecanje i mnogi operateri koji se bave aeromodelarstvom se zaista brinu što će se dogoditi i kako možemo postići da dronovi negativno ne utječu na sport aeromodelarstva? Zahvaljujem. Sada ću morati ograničiti vrijeme za javljanje na minutu. Prvo dajem riječ Deli, e, gospodinu Deli. Izvolite. Hvala lijepa. <clears throat> Gospodine Hololaj, mi smo u Montrealu bili zajednička delegacija dvaju odbora. U utorak večer kada smo stigli imali smo sastanak s vašim osobljem, a u srijedu smo vidjeli da će do sporazuma doći. Znamo kakve su rezerve iznijele Rusija i Indija, međutim sve skupa je dobro prošlo. Sa stanovišta odbora ENVI mislimo da je sporazum mogao biti ambiciozni. Slažem se da još ima mnogo nepoznanica u tom sporazumu. Sa stanovišta odbora za promet pak mislim da se radilo o velikom uspjehu. Zato što smo kada god se radilo o stručnim e, dosjejima da smo našli veliku e, potvoru a isto tako se uspostavio i prvi globalni mehanizam za kontrolu međunarodnih letova. Za e, buduće vas molim da komisija, odnosno glavna uprava MUV, od samog početka surađuju s odborom za promet. To će nam pomoći i e, pregovori vezani za ICAO će također biti uspješniji jer ćemo znati zašto se neke stvari rade. Mi bismo u parlamentu na taj način mogli biti bolje upoznati s vašim stanovištima i razlozima za njih. Isto tako po pitanju e, kolega koji rade eh, eh, sa pitanjima ICAO, njima je bilo drago da u tome sudjeluju. Hvala, sada dajem riječ kolegi Filcen. Izvolite. Nilsson, izvolite. Hvala lijepa. Odmah ću reći da mi je jako drago da postoji suradnja među europskim institucijama koje smo vidjeli u Montrealu. To je jako dobro jer vidimo da ćemo u budućnosti mogli dobro surađivati. To smatram vrlo pozitivnim. Morali bismo sve te izjave koje se daju sva priopćenja početi time e, da kažemo da pozdravljamo da je došlo do sporazuma i da sada ima pravila na svjetskom nivou o smanjenju emisija. Međutim, mora se jako puno toga napraviti. Trebamo napraviti nešto po pitanju cestovnog prometa. Drago mi je sa svime što se dogodilo u kao ne samo što je vezano za klimu, već postoje e, mnoge e, mnogi drugi aspekti kojima se bavimo, e, strategiji u zrakoplovstvu, bespilotnim letjelicama i tako dalje. A neke od tih pitanja mogu se uklopiti u svjetska pravila. Međutim, Mislim da po nekim drugim pitanjima Europa može biti ambicioznija od svijeta. Vrlo je također važno da se uvidi ono što ste vi rekli u početku. 44 zemlje Evropskog kontinenta su međusobno surađivale, što je jako poznato. Ja, pozitivno ja sam se sastao sa tim predstavnicima i to je dobro. A mm, jedna stvar koja nema veze sa ICAO, radi se naime o radnom paketu koji treba biti predložen početkom sljedeće godine. Vrlo je važno da će Europska komisija e, uzeti u obzir što je Europski parlament velikom većinom izglasao o socijalnom dumpingu. To trebamo primijeniti na željeznički promet u Europi. Hvala. Zahvaljujem, a sada Jackie Foster, ona će također dobiti nešto malo više vremena. Izvolite. Hvala lijepa. Dobrodošli gospodine Hoj. A tema o kojoj danas govorimo vrlo je važna. Mihael i ja se sjećamo da smo započeli na toj temi prije 12 godina o, kad se govorilo o emisijskim kvotama. Tada to nije bilo moguće ostvariti, ali sada nakon 12 godina mislim da smo toliko napredovali u novim tehnologijama u avijaciji, zatim e, e, e, kontrola leta i tako dalje, sve je to sastavni dio i način kojim se možemo baviti ovom tematikom. Željela bih čestitati komisiji i svim državama članicama koje su u tome sudjelovali na ovom što je postignuto. Vremena su bila teška i bilo bi nam vjerojatno bilo drago da su vremenski rokovi kraći, ali države članice su imale vrlo različite stavove. E, Kina, SAD, Indija su vrlo velike zemlje, no činjenica jeste da i one sada surađuju i e, da se bave situacijom za budućnost, pa bi to trebalo biti u redu. Oprostite, molim vas, ako vam ne smeta, molim vas nemojte pričati iza mojih leđa jer ne mogu, ne mogu se koncentrirati na ono što govorim. I e, ja sam također i e, zamjenska članica odbora za okoliš. Mislim dakle da odgovornost leži i na državama članicama koje moraju izgraditi upravne kapacitete. Službeno izaslanstvo odbora za promet u Svibnju je bilo vrlo dobro primljeno na tom putovanju i to je bilo jako pozitivno. Projekt e, čistog e, neba je pozitivan i tako dalje. A tvrtke u Europi trebaju također stati na našu stranu. Mislim da je ovo bila najbolja mogućnost ikada za europske zemlje da nešto kaže po pitanju smanjenja emisija na globalnom planu. Jasno je da to neće ići glatko, međutim ako sada to ne ostvarimo, ne znam gdje ćemo naći drugu priliku, stoga mislim da svi moramo zrero razmisliti i doći do nekih razumnih zaključaka. Hvala svima, hvala i e, povjereniku. Neću govoriti o drugim e, temama na koje se osvrnuo gospodin Hololo jer mislim da je on to učinio jako dobro. Hvala, a sada gospodin Delička ima riječ, izvolite. Uh, Hvala lijepa. Koliko ste mi dali minutu? Sada i vi e, morate biti tiho. Ne možete se stalno žaliti na druge. Morate i sami pokazati primjenom. Oprostite, sada Pavel Telička ima riječ. Drago nam je da e, je s nama glavni ravnatelj koji ima tako puno iskustva. E, par komentara i e, pitanja. Što se tiče e, govora o stanju u Europskoj uniji. Iznenadio me da predsjednik komisije na plenarnoj sjednici u Strasburu nije uopće spomenuo promet. Znam da se promet financira putem financijskih instrumenta, ali svejedno bi bilo drago da se on o tome na to osvrnuo. Zatim, 868. Tražimo reviziju kao što vidite ovdje u parlamentu i e, mislim da se treba praviti razlika između jednakih uvjeta za sve i e, svega onoga što trebamo napraviti, a nije vezano za jednake uvjete za sve. Stoga vas pitam da li nam je zaista potrebna e, revizija i e, e, hoćete li napraviti prijedlog iste koje će biti povoljna za nas? Hvala. Htjela bih reći nekoliko stvari po mogućnosti ne predugo. Gospodin Van de Kamp je govorio o Brexitu. Gospodine Holloway, znate da ja dolaz, odakle ja dolazim i živim na otoku koji će sve geografski naći izoliran. E, htjela bih u e, vašem e, odgovoru čuti nešto o koridoru, odnosno odnosno za europske prometne mreže, naime povezanost Irske sa ostatkom Europe. Ne očekujem da mi sada odgovorite, ali e, bi me zanimalo da nešto više kažete tome, naročito što se tiče trajekata koji i povezuju Irsku s Francuskom. Puno hvala idući govornik je Lucy Anderson, izvolite. Um, glad vrlo sam sretna što će 2017. biti godina pomorska, pomorstva. Što se tiče emisije, ako je moguće, možete li nam reći da, će, da li će emisije iz brodarstva biti uključene u ETS? Ako ne, e, kakav pritisak se može napraviti da se da te emisije budu riješene i da li će to biti regionalno ili globalno. Kao što znate, 250% se očekuje e, povećanje e, do 2050. u emisijama sa brodova. To je ogromno. Političari nisu toliko napredovali, pogotovo u nekim aspektima industrije. I možemo reći da je prijedlog o ETS-u Envija, sa kojim, se bavi e, Envi, da je to razuman prijedlog, e, e, uravnotežen prijedlog. Ako to ne možemo podržati, onda što možemo hitno napraviti kako bismo bili sigurni da napredujemo u ovom vitalnom području zabrinutosti? Hvala. Zahvaljujem sada gospodin Koh. hvala gospodine Hololoj. U Njemačkom tačno vodimo raspravu o zabrani svih novih dozvola za vozila sa unutarnjim izgaranjem do 2030. Da li je to relevantno za EU zakonodavstvo? Hvala. A sada Izabel Dumont. Hvala. Imam e, dva pitanja e, vezana za zrakoplovstvo. Osvrnuli su se na sporazume s trećim zemljama. Izvjestiteljica sam za e, odredbu o sporazumu sa zemljama Perijskog zaljeva i e, govorilo se o tome da se dokumenti stave na raspolaganje. Koliko ja znam, do toga nije došlo. E, zanima me kada će vijeće to odobriti, kada, kako bi i vijeće i parlament e, bili u istoj poziciji. Što se pak tiče lojalne konkurencije i prijedloga o tome, čini mi se da još uvijek postoji nešto vezano za pilote. Naime, ako govorimo o sigurnosti, ne možemo ne govoriti o pilotima. E, postoje različiti instrumenti, postoje i e, ugovori o radu sa e, nula radnih sati i tako dalje i zanima me zapravo što toga vrijedi u zakoplovstvu. Zahvaljujem. A ja sam zadnji govornik. Imam pitanje vezano uz sigurnost. Čuli smo da u Belgiji žele uvesti strože kontrole vlakovima kao i u zračnom prometu. Već smo to vidjeli u Francuskoj. Smatrate li da ovdje nacionalno stanovište pomaže? Jer u Njemačkoj imamo trase od 1000 km koje se ne kontroliraju a ako se radi o trasi koja ide van granica zemlje, E, tu je potrebno provoditi kontrole. Što misli komisija o tome? Transport kao tema je vrlo e, važan jer bez transporta nećemo uspjeti ni stati na kraj klimatskim promjenama. Smatrate li da promet doista igra ulogu ili je ponovno ignoriran i što se tiče natjecanja, to je već rečeno, šest je država koje e, imaju međunarodne veze, a druge ne. Čuo sam da komisija sada ovih šest država njima želi zabraniti da dođu na europsku razinu. E, u Njemačkoj plaćate porez na međunarodne željezničke e, veze, a ne, kada, a ne plaćate kada se radi o zračnom prometu. Ima li to smisla i može li se ovdje realizirati jednako pravo za sve? Sada ste čuli mnoga pitanja, a sada nas zanimaju vaši odgovori. Izvolite. Thank you very much. Uh, hvala gospodine predsjedatelju i hvala na vašim riječima podrške kao i na vašim pitanjima. Pokušat ću odgovoriti na što više tih pitanja, a ako na neka ne odgovorimo, onda će vam se moji kolege javiti s odgovorima. Dakle, prvo pitanje je bilo o veličini dronova, odnosno bespilotnih letjelica i rekao bih da su svi dronovi pokriveni eh, pravilima koji su proporcionalni sve njihovom veličinom. To znači da najmanji dronovi imati nešto manj, blaža pravila, no sve će to biti pokriveno pravilima. Drugo je bilo o eh, jedinstvenom nebu iznad Europe. U mojim uvodnim riječima nisam spomenuo da, ništa o tome, ali mi smo vrlo predani jedinstvenom nebu iznad Europe. Komisija je to uvijek bila. Uvijek smo uživali i podršku Europskog e, parlamenta e, kad se radilo o jedinstvenom nebu iznad Europe i vi znate da mi imamo u vijeću naš prijedlog o tom konceptu ali iz nekih razloga prijedlog e, jednostavno ne napreduje, ne ide nikomu, što, mi je jako žao, jer mi svi znamo koliko možemo imati koristi od toga jer možemo smanjiti emisije CO2 od zrakoplova, e, naši letovi mogu biti učinkovitiji i mogu, možemo riješiti fragmentaciju europskog neba tima guramo to i dalje, pokušavamo naći druge načine kako da provedemo djelo elemente e, Europskog jedinstvenog neba. To već dugo vremena stoji u vijeću, u u okolnostima kad se puno može dobiti iz naše perspektive, to je jako žalosno, ali morate znati da uvijek računamo na vašu podršku i uvijek smo je imali. Što se tiče Brexita, žao mi je i bojim se da ću vas razočarati svojim odgovorom jer ne vidim da sam dovoljno kompetentan da odgovorim na sveobuhvatan način. To je nešto o čemu ljudi iz transporta neće pregovarati, o tome će pregovarati e, ljudi na višoj političkoj razini, a transportna komponenta će se nekako uključiti u tu, e, tu razinu e, visokih političkih e, pregovora. Komisija je imenovala svog glavnog pregovaratelja i mi ćemo se blisko povezati sa radnom skupinom kada ona počne raditi. U ovome trenutku i ovoj fazi bojim se da nisam u prilici da vam kažem bilo što više od toga što se tiče pitanja, eh, imo, to je pitanje koje se ponavlja. Ova godina, zapravo od kraja prošle godine, dogodili su se vrlo važni događaji koji su odasnali vrlo snažne signale za sve zemlje i sve sektore da doprinese i kao sporazum je po svojoj prirodi vrlo različit, ali jasno pokazuje da jedinstveni sektor može e, doprinijeti svojim radom kad postoji dobra volja. To je jako e, e, značajna poruka. IMO nastoji zapravo postići nekakvu globalnu djelatnost za smanjenje emisija. Evropska unija podržava te E, indeks e, za brodove za efikasnost e, energije je postignut i imamo će ovog mjeseca se pridružiti schemi za oporezivanje onih koji sudjeluju u emisijama. I ako se to dogodi, to će biti vrlo važan korak naprijed. E, primjer i kao i zapravo pokazuje kako e, se može djelovati na e, smanjenju stakleničkih plinova na globalnoj razini i mi nastavljamo biti strana u plenarnom zasjedanju IMO-a koji će se vrlo brzo održati i pokušat ćemo sudjelovati da dođe do dobroga ishoda i do napretka unutar konteksta kao što smo imali na ICAO. Želim to jasno reći. Mnogi od vas su također e, pitali o inicijativi za cestovni promet. Ja znam da je to tema koja je temom e, rasprava bila ovdje i drugdje i stoga nisam išao po e, podrobnosti toga u mojim uvodnim riječima. To će e, biti vrlo jasno naglašeno u e, programu rada komisije za 2017. E, što se tiče rasporeda za usvajanje i do koje mjere će to biti usvojeno, to će se do, e, usvojiti početkom 2017. i povezat će se neke prijedlozi i napredak preprema. Neke od javnih konsultacija su se održale i mi e, tražimo dionika da aktivno sudjeluje kako bi doprinijeli ovim javnim konzultacijama koje su vrlo važne za sve nas. Javne konzultacije koje traju o inicijativama za unutrašnje tržište, e, pristupa profesionalca tržištu, e, zatim e, naplata troškova za cestovni promet, europski sistem naplate cestarine i tako dalje. To je sve predmetom javnih konzultacija i to trenutno se odvija kao što znate da je najvažniji dio lokalne inicijative da se pojasne trenutna pravila i njihovo provođenje u dijelo iako se to e, podijeli u četiri stuba e, to, će biti e, nešto što se tiče eurovinjeta, smanjenje emisija, evropski naprate cestarina na europskim cestima, putem elektroničke naplate i tako dalje. Dakle, to je ono što čime se trenutno, trenutno, trenutno bavimo a Gospodin Beligula je također e, pitao o agenciji koja će se baviti za e, cestovnim prometom. Mi se bavimo različitim e, rješenjima, sve su opcije otvorene u ovom trenutku i mislim da bismo rado vidjeli kako ćemo naći pravi put za provođenje u djelo bilo kakvog zakonodavstva. Mislim da agencija sama po sebi nije naš krajnji cilj. Potrebno je imati elemente provođenja u djelo da koji će se provesti na jedan ili drugi način. Kada govorimo o pitanjima, također je postavljeno pitanje, odnosno puno pitanja o 868 e, možemo vam reći da smo završili početnu fazu također pošteno priznajem da je to trajalo dulje nego što smo e, prvotno očekivali e, na svakom jeziku postoji izjava da je bolje da potraje ako e, se zna da će rezultat biti dobar. Znači rezultat je dobar. U ovom trenutku mislim da smo riješili prepreke i izazove koje smo imali unutar e, našeg, e, naše ustanove i početkom sljedeće godine ćemo predložiti našu inicijativu i tu ćemo se pozabaviti i nepoštenim poslovnim praksama. Vrlo je važno da napravimo razliku između poštene utakmice na tržištu i nepoštene e, poslovnih praksi. To je nešto što čime možemo pomoći e, općenito europskim interesima i njihovom provođenju na globalnoj razini. Dakle, radi se o poštenju na međunarodnoj e, tržišnoj utakmici. Što se tiče pregovora, i potencijalnog sudjelovanja. Da, znam da se o ovoj temi razgovaralo na sekretarijatu i uskoro ćemo vam dati pregled onoga što je dogovoreno i o čemu se trenutno radi u sveobuhvatnom pregovoru o uslugama. Ja mislim da će se to dogoditi vrlo brzo. Također je postavljeno pitanje o Airbusu i Boeingu. To je vrlo komplicirana tema, kao što svi znamo. E, svjetska, e, WTO je 23. E, rujna objavio izvješće o Airbusu. Treba pročitati što je u izvješću napisano E, i, koje, i mislim da će još takva dva izvješća e, e, izaći u sljedećim mjesecima o američkim subvencijama za Boeing. Također smo imali u prošlosti velike subvencije od države Washingtona za Boeing. Panel je odbacio najnovija raženja Sjedinjenih država za najnoviji Boeingov model i zabranio subvencije. Panel je također e, iznašao da sve druge podrške drugim zrakoplovima treba završiti, ali neke nalaze panala možemo smatrati nezadovoljavajućima. Komisija sada analizira izvješće što se tiče toga da li će Sjedinjene države imati e, pravo da e, se žale i to će biti također rezultatom analize. Sljedeća tema koju ovdje imam, odnosno pitanje, aha, također je postavljeno pitanje, e, mnogi su članovi postavili pitanje o ambicijama e, sporazuma i kao da mi bismo svi željeli da to bude ambicioznije i to je bio naš točka neslaganja, ali 190 je članica i kao i morali smo zapravo nekako postići ravnotežu. Mi vjerujemo da je postizanje rezultata, dobrog rezultata i e, uključivanje toliko mnogo zemalja je bilo vrlo, bio vrlo važan, dobar rezultat. Znamo je da, znali smo da je to nešto gdje moramo postići i kompromise, ali svi smo se složili da je to vrlo dobar korak naprijed i da je to vrlo jasan pokazatelj da jedan sektor je spreman da odigra svoju ulogu. Ja vjerujem da će nam to pomoći da stvari unaprijedimo preko revizijskih e, uredbi. Oprostite, e, znam da ste i vi e, dijelom odbora e, trans, ali vi znate da je potreban politički momentum, da se stvari ubrzaju i pokrenu. Ja se slažem. Vi ste spomenuli govor Borgine Faso koji je legendaro kao i drugi govori kojima su svi razumjeli o čemu se radi i o čemu zapravo govorimo, zbog čega moramo napraviti to što smo napravili. Ja mislim da je ovaj momentum nešto što se nadovezuje na pariški sporazum i sada i kao i to može stvoriti još novi zamah. Mi želimo da se stvari guraju, a ono što ste rekli o kompenzacijama. Ja mislim da je to vrlo važan element i nemam nikakve dvojbe da je kompenzacija ono što igra vrlo važnu ulogu i neke države se tome mogu i dalje e, pridružiti jer će i one imati koristiti od kompenzacije ako se pridruže ovoj schemi od samog početka. Ja mislim da je potrebno još puno raditi, no također recimo kao što ste vi, e, mnogi od vas učinili i ja to cijenim, e, vi ste nam pomogli da postignem rezultate zajedno koje smo postigli. Što se tiče pitanja pomorske godine. Ja mislim da sam o tome nešto reč, rekao o programu rada. Također sam govorio o tome mi smo uvjereni da možemo izvršiti sva obećanja u 2017. Mi smo pragmatični i realistični. Ono što vidite to je to što ćete dobiti. Budemo pošteni. Previše puta smo u prošlosti kad su ljudi dolazili rekli su da ovo ćemo napraviti, ovo ćemo napraviti onda kad to kažu oni su svjesni da neće ništa napraviti jer jednostavno ne mogu održati obećanje. Ja ne želim stvoriti e, očekivanja koja su nerealna, želim biti pošten u tom smislu i stoga mislim da način kako budemo napravili e, radni e, program rada je važan i u tom smislu da E, mi ćemo održati obećanje o paketu za e, cestovni problem, a što se tiče pomorskog e, prometa, neke stvari ćemo održati, ali neke prijedloge ćemo čuti tek početkom 2018. Također ćemo se usjetočiti na multimodalnost u 2018. Uvjereni smo da će to biti za pripremljeno za 2018. godinu. Znači, što se tiče pomorstva, 2017. mi smo napravili reversibilno inženjerstvo i vidjeli smo koji su nam rokovi i da su nam eh, potrebni dulji rokovi da bismo udovoljili internim procedurama komisije. Jednostavno ne možemo napraviti stvari ranije nego što možemo. I to je ono što mogu reći u ovome trenutku i ne, e, ne ćete pri tome lažna očekivanja i nerealistična očekivanja. E, čuo sam i pitanje o Kaleu. Slažem se da treba više napraviti na suradnji između država članica, naročito e, o procjeni ugroza. Ko, povjernik King je dobio zadatak da se pozabavi time što treba napraviti e, e, u budućnosti. Puno smo se usredotočili i na e, suradnju sa glavnom upravom Home i Move. Move. Dakle, tu je ono gdje se moramo usredotočiti, gdje moramo stvari objediniti i moramo izvući koristi od ove dobre suradnje jer ako budemo išli u različitim smjerovima dobit ćemo nepovoljan ishod i možemo završiti u situaciji kad ćemo imati disproporcionalni teret sa strane sigurnosti na transport i time ćemo e, e, postići negativan učinak na e, glatko odvijanje transporta. E, znači moramo vidjeti kakvu ravnotežu postići ako ova dvije budu uprave radile e, u suradnji sa povjerenikom e, Kingom, vjerujem da ćemo moći postići i pozitivnije rezultate. Čuo sam što je rečeno o kompozitnim raskidima. Ja nakon nisam se imao E, e, vremena baciti sa izvješćem o željezničkom prometu u Europskoj uniji. Ali ja dolazim iz područja u kojima temperature ispod 25 stupnjeva zimi nisu neobičajne, ali sam čula što e, ste rekli, mogu razgovarati sa agencijom za željeznice Europske unije i vidjeti E, e, kakve su problemi sa e, kompozitnim kočnicama na vlakovima i onda ćemo vam se vratiti, odnosno reći ćemo vam kasnije što mislimo o tome. Također smo čuli i prijedlog o letovima dronova i letjelicima koje su model letjelice. Mislimo da neće e, biti teško i neće biti prekida kad govorimo o kontinuiranom praćenju, odnosno nastavljanju tih sportskih aktivnosti e, koje se e, cijene u pučanstvu. Gospodin Klun je e, pitao nešto što sam e, zabilježao, ali moramo se time pozabaviti. Želimo vidjeti dobre koridore mreža između e, Irske i Europske unije. Iako je Irska otok, to će postaviti naći ćemo način kako da to riješimo, ali to je nešto o čemu ćemo razgovarati u budućnosti tako da ne bude e, dovedena u pitanje situacije Irske u, u novonastalim okolnostima. E, gospodin predsjedavajući već me gurka, kako nisam odgovorio neko od pitanja, moje kolege su ih zapisale, pa ćemo vam odgovoriti u budućnosti. Što se tiče e, govora predsjednika e, Junkera o situaciji u Europi za mene, transport je prisutan svagdje. To je integralni dio mnogih aspekata o kojima se govori na međunarodnom tržištu i ja želim to tako sagledavati, želim to tako vidjeti. Ako E, uzmemo u obzir e, e, prioritete gospodine Junkera, deset prioriteta, onda ćemo vidjeti da ne mora specifično govoriti o tržištu kad govorimo o internom tržištu, digitalnom tržištu, energetskom, energetskoj uniji. Tamo svakdje postoji transport i mi moramo moramo se pobrinuti da utječemo na te procese i kako će oni funkcionirati u području transporta. I konačno e, e, PDV na e, željeznički promet i druge oblike prometa, to je nešto o čemu smo govorili o prošlosti i pozabavimo se time zajedno da vidimo što možemo napraviti kako bismo poboljšali situaciju. Hvala vam na pozornosti. Mi zahvaljujemo vama što ste došli ovamo k nama i što ste odgovorili na sva postavljena pitanja. Vidite, postoji velik interes eh, i potrebna nam je ovakva razmjena jer bilo je jako puno pitanja i sudjelovanje je bilo jako dobro. Još jedan puta veliko hvala. No, s obzirom da je transport svugdje prisutan, nama se često čini da smo i mi prisutni i mi vas podupiremo da se u radni program uključi i transport kao tema, kao važna tema. Puno hvala, svako dobro, a sada nastavljamo sa svojim radom. that would like to sit down or to leave Molim vas da ili sjednete ili izađete iz dvorane zato što nastavljamo s dnevnim redom. Prije nego što pređemo na iduću točku dnevnog reda, to je logistika u EU i multimodalni promet u novim koridorima mreže TNT. Želim poželiti dobrodošlicu jednoj skupini posjetitelja Gabriele Preuss,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 hvala gospodine predsjedavajući. E, ja ću odmah prijeći direktno na temu. Što se tiče logistike, to naravno nije tako zanimljivo pitanje kao prethodni govornik. Instrument za povezivanje Europe, to je lijepo no, kada se radi konkretno o ovome pitanju, izgleda da interes nije toliko velik. U svakom slučaju, puno hvala tajništvu i zahvaljujem se na nacrtu izvješća. Radi se o pitanju transeuropskih mreža. I zahvaljujem koordinatorima ovdje unutar odbora. Što su danas e, upravo e, ovu temu uvrstili na dnevni red. Ovo je neka vrst poveznice između e, bijele knjige o prometu i sa srednjoročnom revizijom kada se radi o financijskim prognozama. Vrlo je prikladno da se sada bavimo logistikom. Radi se o današnjim e, prometnicama i prometnicama u budućnosti. Svi govore o tome da moramo ulagati kako bi gospodarstvo u Europi unaprijedili. U ovome kratkom vremenu koje mi je dano na raspolaganje želim reći nešto o spornim pitanjima kako bi vodili dobru raspravu vezano uz multimodalnost, jer multimodalnost je okvir za naše aktivnosti. Inače ćemo e, se svi baviti iza svojih vrata svojim vlastitim stvarima. Svako će kuhati svoje, a to naravno ništa a to nam naravno ništa ne donosi. Moramo se umrežiti i samo tako ćemo se uspjeti suočiti s ovim velikim izazovom, a to je slobodni promet robe, neometani promet robe, jer to je mazivo za naša gospodarstva, za europski način života. To je ono što pokreće europski način života. a provedba zakonodavstva je od vrlo velikog značaja, to vrijedi za cjelokupnu logistiku. Sve više nacionalnih regulativa. I na temelju inicijative e, boljeg zakonodavstva sada e, malo brže radimo na ovom pitanju. i automatski smo time svoje države članice ohrabrili da izrade svoje vlastite nacionalne regulative. Komisija sada treba pripaziti i ne smije sve dopuštati. I što se tiče Europskog suda, e, pred Europski sud e, treba pozvati one države članice koje se ne drže propisanog i koje odgađaju provedbe. Govorilo se o Kaleu. Tu nismo uspjeli donijeti europsku odluku na europskoj razini koje bi imale konkretne implikacije na promet robe i na europsko gospodarstvo. Naglašena je jedna stvar, naime instrument za povezivanje Europe, CEF, on ima ogromnu dodanu vrijednost. Vrlo je važno da imamo jednu osnovnu mrežu, da uspostavimo osnovnu mrežu, da imamo jedan kostur kako bi sav promet robe bio olakšan. I vrlo je važno da pogledamo cjelokupnu mrežu jer ovi novi koridori, osnovni koridori, oni su gospodarski gledano, društveno gledano isplativi. No isplativi su samo onda ako su umreženi. Ako nisu umreženi, povezani, onda nisu isplativi ili manje isplativi. Mi to jako dobro znamo kao i predsjedavajući. da ovdje donosimo velike planove sedam godina unaprijed sa odgovarajućim sredstvima u uskoj suradnji sa regijama, sa građanima, vlastima i tako dalje. No nakon toga države članice se uopće ne drže onoga što je dogovoreno, ne poduzimaju ništa naše smjernice ih opće ne diraju i ponekad čak djeluju e, upravo suprotno nego što je dogovoreno, u suprotnome. Potrebno je još jedan puta naglasiti da je potrebno pružiti podršku komisiji kako bi izbjegli nepovoljne situacije. Problem planiranja u državama članicama kada govorimo o infrastrukturnom području je vrlo odlučujuć za funkcioniranje gospodarstva, za razvoj. No nacionalne odluke to često podrivaju. Dakle, ili Dakle, i u Španjolskoj je takva situacija. Ili ćemo uh, morati pokušati nacionalne planove uskladiti s onim što ovdje planiramo, ili ćemo morati uh, obustaviti isplatu sredstava. Vrlo je važno da financiranje bude uređeno na način da stvar napreduje. Što se tiče logistike i multimodalnosti, tu se naravno radi o optimizaciji prometa robe. I zato nam je potreban europski koordinator kako bi on naprijedio logistiku. Neću sada reći da su nam potrebni novi troškovi, znači novi koordinator. E, to može dakle raditi netko tko već postoji, tko već je koordinator. Kada govorimo o CEF-u, instrumentu za povezivanje Europe, tu se radi o budućnosti, o 2020. i nakon toga i potrebno je bolje uključiti gradove. No, dajte mi nešto malo više vremena. Ovo su tri vrlo važne teme i drugi su dugo govorili. Dajte onda i meni da nešto kažem. Što se tiče točke 19. Tu se radi o megalinerima, o smanjenju razine emisija i tako dalje. A kod točke 20 radi se o zelenim koridorima. kako bi koristili što više vozila sa smanjenom razinom emisija. Potrebna su nam poboljšanja u prometu, a istovremeno je potrebno pozvati komisiju da svim dionicima e, zada jasne smjernice, smjernice koje funkcioniraju kako bi i nadzor bio bolji, kako bi bolje funkcionirao, kako bi stvorili nova radna mjesta u području logistike, kako bi postigli eksponencijalni rast. Puno hvala, a sada Klaudija Šmit, izvolite. Puno hvala. Kao prvo želim se zahvaliti izvjestiteljici na prezentaciji. Mislim da je ovaj tekst dobar i u mnogim stvarima se slažemo, prije svega kada govorimo o sve većem značaju logistike za europsko gospodarstvo i o potencijalu um, poboljšane učinkovitosti kada govorimo o ekološkim zahtjevima. Sve to treba uzeti u obzir i to je vrlo važno. Ono što je vrlo pozitivno, prema mom mišljenju, je konkretni prijedlog gospođe Bulc da se do 2017. godine e, ispiše e, poseban natječaj u sektoru e, multimodalnog prometa kada govorimo o gradskim čvorištima, zato što tu imamo najveće probleme privatna ulaganja u sektoru logistike e, uz europsko sufinanciranje. To može biti razumna mjera prije svega u urbanim područjima gdje je najveća potražnja, no ja sam protiv e, diranja u pakt o rastu i stabilnosti zato što e, rast ne možemo financirati zaduživanjem. Ako bi to bilo onako kako je to rečeno u izvješću, onda bismo Grčku, Italiju i Portugal morali već e, biti prosperirajuća gospodarstva, a Njemačka upravo suprotno, a znamo da tome nije tako. Treba li nam zaseban koordinator za logistiku? Mislim da je tome potrebno raspraviti, nisam baš sigurna u to. Još jedna stvar koja je vrlo važna i koja e, nedostaje u ovom izvješću je da se po pitanju multimodalnog prometa E, ne smijemo oslanjati na tradicionalni transport samo, već su nam e, potrebna nova stajališta koja su orijentirana ka budućnosti. Svi mi znamo da ćemo za nekoliko godina, ako ovako nastavimo, imati dronove i da će oni imati sve veći značaj, prije svega u prometu robe. Moramo iskoristiti potencijal dronova i moramo ih integrirati u postojeći prometni sustav. Pitanje koje smo si već onako postavili je e, gdje će ti dronovi letjeti, e, hoćemo li se dogovoriti da će to biti ograničeno na koridore ili u blizini postojeće infrastrukture, autocesta, željezničkih trasa. O tome još potrebno raspraviti i to će biti aktualno pitanje idućih nekoliko mjeseci i godina. U svakom slučaju postoji nužnost da razmislimo o tome. Još jedan puta se želim zahvaliti gospođi Sander i Također e, želim naglasiti da ćemo još puno raspravljati o ovome u budućnosti. Puno hvala, a sada riječ ima gospodin Tuzanovski. Hvala, zahvaljujem se izvjestitelju koji ima ovaj projekt izvješća i Mislim da se slažemo oko jako puno toga. Recimo, multimodalna logistika je vrlo važna kad se radi o prometu, odnosno transportu robe. U tom smislu se apsolutno slažem s izvjestiteljicom. Planiranje nacionalnih infrastruktura u skladu s europskim mrežama je vrlo važno. Moramo poštovati načelo subsidijarnosti. A neka, neke su, su sastanci zaista jako, jako složeni, ali moramo naći rješenje koje će biti u zajedničkom interesu. U ovom izvješću e, dobiv podatke o programu Galileo i načinu na koji on može upravljati prometom. Povezan je za pitanja sigurnosti, e, primjerice za e, zrakoplovstvo. Mislim da je program Galileo značajan program i da ga e, moramo uspostaviti u, kad se radi o trgovini robom. No, postoje i drugi prijedlozi na koje želim privući vašu pozornost. Primjerice kad se radi o socijalnom dumpingu kao i e, zaštećeni protekcionizam vezano za takvu vrstu tržišta. U tom smislu mislim da moramo naći zajednička rješenja. Zahvaljujem još jednom izvjestiteljici i drago mi je što ćemo moći surađivati i naći neko rješenje. Zahvaljujem, a sad riječ ima i Zaskun Barandika, izvolite. Puno hvala predsjedavajući i želim se zahvaliti kolegici Ines Ajali Sender na izvješću dijelimo neka e, mišljenja, a to je da je logistika vrlo važna. Sada je pravi trenutak da se time bavimo zbog revizije financijske uredbe. E, mogli bismo se složiti sa gotovo svim stavcima, međutim postoji jedna stvar koja općenito nedostaje i što stalno ponavljamo. Ja sam već 7 godina u ovom parlamentu. Gotovo sve je zapisano. Ono što zaista predstavlja problem je da države članice ne prilagođavaju vlastito zakonodavstvo i propise e, i rad s onim što su potpisali na europskoj razini. Izvjestitelj je govorio o, e, e, o prometnim koridorima koji su definirani još 2013. godine. Države članice su odredile prioritete, a odlučili smo da će europskim sredstvima biti financirani e, prioritetni projekti. Međutim, države članice jednostavno ne e, uzimaju u obzir e, prioritetne zahtjeve. I zato imamo jako puno problema. Probleme s logistikom, probleme s mnogim drugim stvarima. Prvo što trebamo napraviti, međutim, je provesti to što imamo i moramo to jasno reći državama članicama. One moraju provesti zakonodavstvo vezano za infrastrukturu. Usvojili smo četvrti željeznički paket zato što se treći nije primjenjivao. E, a znamo kakvi problemi postoje e, sa logistikom. Međutim, privatna ulaganja u tom sektoru neće se dogoditi dok mi ne damo pravnu izvjesnost i usklađenost mm, zakonodavstva u cijeloj Europskoj uniji. Ali problem su u operateriju 28 država članica i e, primjena tog zakonodavstva. Ako države članice primjene većinu tog zakonodavstva, riješit će se dobar dio problema. Slažem se da svi ti sustavi moraju funkcionirati, međutim ako ih ne provedemo, onda će biti teško primijeniti prioritetne projekte u različitim područjima. Evo, to je ono što se meni čini problematičnim. Imam još par komentara, ne znam može li nam komisija dati neko rješenje, međutim što možemo napraviti kako bismo osigurali da države članice e, ugrade ta sredstva u vlastiti proračun. Kako ih možemo spriječiti da u e, proračune ugrade sredstva koja nisu vezani za projektne, prioritetne projekte. Recimo saturiranje zaštićene mreže primjerice predstavljaju i jedan posto problema moramo primijeniti interoperabilan, multimodalan transport, to će biti zaista ključno. Potrebno je e, također da obučavamo sa parametrima na razini Europske unije kako bi zaposlenici mogli ići iz jednog mjesta na drugo, iz jedne države u drugu državu bez poteškoća. Mislim da e, moramo također naglasiti da je potrebno inovirati. To je vrlo važno. Slažem se da se moramo pitati zašto Galileo ne napreduje. Toliko dugo se govori o Galileu, a još nismo ništa ostvarili. Ja ću tražiti da se mnogo toga što ovdje stoji još ojača i inzistirat ću na obuci, inovacijama i zalaganju za privatna ulaganja. Međutim, tražit ću također da i državna ulaganja budu tu i da budu koherentna kako bi se javna sredstva koristila učinkovitije. Hvala, Marija Kolenen. Hvala lijepa. Zahvaljujem eh, se kolegici Sender na ovom prijedlogu izvješća. Mislim da je to e, dobar pregled svega onoga što treba napraviti u Europi. Postoje mnoge dobre inicijative. Što se tiče logistike, pojastavljaju se značajna pitanja vezane za gradski e, prevoz primjerice a Europska unija nije nadležna e, u e, pitanju prometa. <clears throat> Mnoge se stvari e, mogu poboljšati, međutim sve se mora raditi dugoročno. <clears throat> Moraju se također više primjenjivati digitalne tehnologije na koje treba obratiti pozornost. Nekada sam u Finskoj bila ministrica prometa i e, shvatila sam da e, mnogo e, toga treba postati učinkovitije. Operateri znaju koja su pravila na tržištu i prirodno je da žele najbolje moguće poslovati. Naš je zadatak da im omogućimo dobru komunikaciju i e, što se logistike tiče, e, mislim da po pitanju logistike se mnogo toga može poboljšati. E, moramo na, što se tiče prometnih tokova planirati stvari na inteligentan način. Moramo imati pouzdane podatke u bazama podataka, moramo omogućiti da se do tih podataka lako dođe i drago mi je da u komisiji postoji forum e, za e, digitalnu platformu. Međutim, prve godine postojanja te platforme nije se dovoljno učinkovito trošilo sredstva. Biće mi drago da vidim kako će taj e, forum napredovati. možda sam E, pomalno senila i volim se ponavljati. Ali mislim da moramo bolje udovoljiti e, potrebama na pitanju logistike kako operatera, tako i potrošača i nadam se da će korisnici međusobno moći dobro komunicirati sa pružateljima usluga. Puno hvala. Želim se zahvaliti i izvjestiteljici. Ona je rekla, naravno, države članice ne sudjeluju u ovome iz iskustva. Znamo da ne postoji niti jedan projekt koji je uspješan ako država članica to ne želi. Onda taj projekt ne realiziramo. Kod CEFA smo imali jako lijepe projekte koje smo donijeli velikom većinom, a onda je jedna država članica rekla ne, mi to ne želimo, onda taj projekt nije bio proveden. Stoga se radi o tome da komisija mora stvoriti motivaciju da se e, stvori ova dodana vrijednost i stoga komisija također treba zadati prioritete a ne da onda e, u Njemačkoj je trasa Erlangen-Nürnberg bude najvažnija, nego da su to prekogranični projekti i da uska grla e, trebaju biti prioriteti koje treba ukloniti. Mislim da komisija E, mora sama sebi zadati prioritete, to je vrlo važno za Europu, ne samo za nacionalne države i to treba povezati, a ne reći sve projekte neovisno njihovom značaju za logistiku ćemo sufinancirati do 30%, već treba reći E, naši prioriteti će dobiti veći postotak sufinanciranja, pa će onda države moći reći aha, to za nas kao nacionalne države nije tako važno, ali je važno za europsku dodanu vrijednost i zato ćemo dobiti više europskih sredstava i mi ćemo onda provesti ovaj projekt, iako za nas taj projekt možda nije toliko značajan. Mislim da komisija na taj način treba učiti iz iskustava i sad me jako zanima što će reći e, gospodin Herbert Olom, izvolite. Hvala komisija Pozdravljam ovo izvješće jer je vrlo solidno. Želim naglasiti neke stvari o aspektu sigurnosti koje ste e, uključili u europski semestar. Mislim da logistika kako je objasnila gospođina Sander, je zapravo izraz e, neometanog e, prometa i komisija mora, mora raditi na akcijskom planu za slobodni promet i vidjeti što će e, upokrenuti logistiku. Tu su četiri aspekta infrastruktura, digitalizacija, financiranje i standardi. Biću vrlo kratak i, jer smo već pred kraj ovog sastanka infrastruktura, dame i gospodo, multimodalnosti se ostvaruje unutar srži mriže jer e, zrakoplovne luke e, su tamo gdje se realiziramo re, e, realizira modalnost, a ne u vezama Mm, to treba naglasiti sve više u budućnosti. Mi na tome radimo mm, zajedno sa e, pomorskim e, prometom, kopnenim prometom, ali bez toga neće biti multimodalnosti. Moramo e, raditi na kvaliteti veza, ali kao što ste rekli gospodine predsjedatelju, ali ne samo na velikim projektima koje će se ostvariti u sljedećih 20 godina, već i na malim projektima, a to dovodi do interoperabilnosti tih pozva E, recimo duljih vlakova, visini mostova, prohodnost vodenih putova, to je sve infrastrukturne mreže koje treba analizirati u pristupu koridoru. Mi radimo sa koordinatorima od početka sljedeće godine, dakle možemo vidjeti ka, ćemo vidjeti što će dovesti ta analiza i za logistiku. Koordinatori također rade na brojnim dokumentima po pitanjima kao što je multimodalnost, kao i urbane inovacije i ITS. To će sve utjecati na na izvješće o logistici. Mi se unaprijed veselimo suradnji sa povjerenicom kako bismo dobili dobro izvješće. Drugo tema, odnosno drugo pitanje koje naglašavam je digitalni aspekt. Mi zaista imamo logistiku E, forum za logistiku prometa koji se bavi digitalnim aspektom. Naravno i u tom području moramo napraviti veze između različite e, oblike prometa, a ne e, raditi u izolaciji recimo E, postoje informacijski sustavi i za pomorski i za e, riječni sustav, za e, kopni sustav, ali kako ih povezati? O tome smo razgovarali na našoj upravi. Mislim da ćemo dobiti dobre rezultate koje ćemo vam predstaviti kao što je to tražila gospođa Klomen. Zatim aspekt e, financiranja koji ste mnogi pokrenuli i naglasili, ja mislim da je to uglavnom pokriveno različitim oruđima unutar e, horizonta 2020 u, e, u inovacijama, a to će biti i dijelo proračuna za transportne usluge i urbana središta i to će prihvatiti države članice i dionice i moći će vidjeti kako je to izvješće napravljeno. E, da zaključim, gospodine predsjedatelju, treba puno e, napraviti e, na ovom izvješću i kako se pozabaviti budućnošću proračuna i Nekoliko ovih točaka koje smo naglasili su vrlo važne, recimo kako se pozabiti više u središtima, odnosno jezgrama u budućem proračunu, digitalizacijom, tako da e, ovo voće koje visi na niskim granima možemo ubrati što prije. Postoji vrlo jasna naznaka da neke stvari radimo dobro, a da u nekim slučajevima možemo poboljšati svoj rad jer da e, dodana vrijednost Europske unije se ne može promijeniti, odnosno vrlo je jasna. Mi se unaprijed veselimo radu s vama u budućnosti u ovim područjima. Hvala. Sí, en primer lugar agradecer muchísimo tanto a mis colegas ponentes en la sombra como toda la... Drage kolegice, eh, izvjestiteljice u sjeni. Hvala vam za pažnju, hvala vam za prijedloge. Ja se nadam da će one biti pretvorene u amandmane. Ja vam dakle zahvaljujem za e, brzinu kojom e, se komisija bavi o svim onim problemima koje je e, postavila ovaj odbor. Drage kolege, ja se slažem sa time da moramo ojačati E, našu podršku Galileju kao platformi koja e, bi treba biti najosnovnija i najpozdornija za e, promet, a kako će se to sve jedno s drugim uklopiti, moramo naravno misliti na dobrobit korisnik tu se zapravo sve svodi na financiranje jer upadanje u zamku devet koridora koji su prioriteti a koji će dobiti manje na važnosti jer želimo eh, im dodati još neke nove e, u skladu sa Junkerovim planom za privatne investicije, komponente privatne investicije. Problem je identificirati potencijale e, i kapacitete i to je ono s čime smo suočeni. Znači, moramo pomoći da se sve to uklopi bez ikakvih kontradikcija. Mm, neki od vas možda misle da nisam dovoljno čvrsta u ovome, ali pokušavam prisiliti države članice da se usklade, ali to je ono čemu države članice same odlučuju na vijeću i moramo imati neku vrstu koherencije. Ponekad male prepreke e, zapravo onemogućavaju velike projekte. Dakle, uz puno zahvale e, nastavit ćemo svoj dijalog kako bismo e, napredovali što je e, brže moguće da bismo postigli da dobijemo financiranje i vidljivost koja je potrebna radi lakog i neometanog protoka kojim ćemo pomoći inovacije a to će dovesti do stvaranja dobrih radnih mjesta. Hvala. Podnošenje amandmana je 18. listopada. Glasovanje u tranu, na tranu odboru će biti 5. prosinca, a glasovanje na plenarnoj sjednici u siječnju. Time završavam ovaj sastanak i vidimo se danas u 15 sati na saslušanju o buci. Puno hvala, svako dobro i vidimo se kasnije.